Yeah. I think we can start a little bit later. Und ich begrüße Sie herzlich zu unserer u redu možemo započeti s malim zakašnjenjem, sada ću vas pozdraviti na našem, našem sastanku. Ako nema nikakvih primjedbi, možemo usvojiti dnevni red. Ne vidim da imam primjedbi, a ukoliko nema primjedbi, onda se može usvojiti zapisnik od 28. svibnja tu nema primjedbi što se tiče priopćenja predsjednika, za sad ih nema, stoga možemo odmah na točku broj 4. I tu želim srdečno pozdraviti Josea Manuela Fernandesa, on je izvjestitelj za proračun za 2016. godinu u, u odboru za proračune i srdečno vam želim i dobrodošli dobrodošlicu ovdje. Zahvalni smo što je avion ipak sletio na vrijeme, što možete biti ovdje s nama, još jednom dobrodošli. Mi smo imali vrlo dobru suradnju između naša dva odbora i vrlo je važno da što se tiče proračuna vijeće ozbiljno shvati prioritete Europskog parlamenta ne samo, ali i kada se radi o sektoru prometa i tu se moramo suglasiti o zajedničkoj poziciji. Isto tako vam želim ukazati na to da smo sada došli do, tog, do te točke da moramo provesti i odredbe za EFSI u proračunu za 2016. godinu. Sada ću zamoliti gospodina Fernandesa na kratko izlaganje o proračunskom postupku i o situaciji s proračunom. Izvolite, predam vam riječ. Hvala. Ispričavam se zbog ovog malog kašljenja. Kašljenja zbog prometa, ali ne zbog ovog odbora. Već zbog jednog kašljenja sa zrakoplovom. Već smo usvojili naše prioritete što se tiče samih smjernica. Podsjećam da smo govorili o takozvanih 3E na engleskom, dakle poduzeća, poduzetništvo, zapošljavanje. Um, I to se tiče i unutarnje solidarnosti, pa i vanjske solidarnosti. Ne možemo zaboraviti ono što se događa oko Europske unije. I naravno isto tako niti sigurnost. To su prioriteti koje će imati posljedice, posljedice vezano uz proračunske linije, koje mogu pomoći zapošljavanju, a prije svega što se tiče 1A, gdje imamo mnogo projekata i povezanih sa vašim odborom. Polazimo od načela da će se obveze ispoštovati. To se tiče svih institucija, ali prije svega je to primjedba koja je izravno upućena vijeću. A kada se kaže da želimo ispoštovati obveze, onda to znači da primjerice moramo poštovati plaćanja. Plaćanja su logična posljedica preuzetih obveza kada se govori o problemima s plaćanjima, onda se govori o onome što je zapravo već napravljeno. Govorimo o računima, o lokalnim tijelima sa uprave, e, o mladima, o poduzećima, govorimo i o vjerodostojnosti i e, zapravo je neprihvatljivost prava je samota što vijeće ne ustupa dovoljna financijska sredstva kako bi ispoštovalo svoje riječi, ali prije svoje obveze što se tiče onoga što je već usvojeno. Tu se govori o tome da trebamo poštovati obveze, a pritom se misli i na novi višegodišnji financijski okvir gdje imamo fleksibilnost. Fleksibilnost, to su zapravo instrumenti za fleksibilnost, ali prije svega ako imamo globalnu gornju liniju koju možemo iskoristiti od 2016. godine, koju smo iskoristili za epsi gdje se ne radi o novcu, radi se o obvezama iz prethodnih godina. To su dakle obveze na engleskom commitments koji e, će se moći iskoristiti sve do te granice, e, prije svega za naše prioritetne politike, dakle za zapošljavanje i e, stvaranje gospodarskog rasta. Mi želimo iskoristiti tu fleksibilnost i zbog tog angažmana koji je zapisano u višegodišnjem financijskom okviru smo prihvatili manji proračun i višegodišnji financijski okvir koji je bio manji naspram onoga iz 2007. godine koji je trajao do 2013. Naravno sada u našim raspravama oko proračuna e, imat ćemo i pitanja integracije, zatim obveza koje smo preuzeli po pitanju EFSI-a prije svega kada se radi o instrumentu Europe i obzoru 2020. Sve to s istim ciljem kao i tijekom pregovora. Zahvaljujem dvojci izvjestitelja koji su uspjeli postići jedan dobar rezultat, ali naš posao nije završen. Zašto? Zato što moramo i dalje zadržati taj cilj, kao što sam već više puta spomenula, da dakle maksimalno minimiziramo učinak na CEF i na obzor 2020. Zašto? Zato što fond za jamstva, kao što je dobro zapisano u uredbi, izgleda tako da ćemo u svakom, u svakom proračunskom postupku donositi o tome odluke bit će nam potreban i ovaj odbor da vidimo kako možemo ispuniti taj cilj da smanjimo dakle taj učinak na instrument za povezivanje Europe. Što se tiče vremenskih rokova, također podsjećam da je komisija 27.5. iznala svoj prijedlog proračuna. Podsjećam da će sada vijeće izneti svoj stav u prvom čitanju i parlament također. Sada imamo mandat za proračun, za naše prioritete što se tiče gornjih granica, imamo ograničenu gornju granicu u iznosu 200 milijuna eura, prije svega za 1A, što bi moglo dovesti do problema sa pripremnim radnjama i sa pilot projektima. A do rujna imamo dakle rok za podnošenje amandmana. Taj ćemo proračun zatim ovis o mandatu izglasati u Strasburu u rujnu, e, zatim 28. 29. 30. rujna ćemo raspravljati o e, amandmanima, zatim ćemo glasati o rezoluciji i 29. 10. do 18. studenog imamo zajedničko pregovaranje. Kao što sam već rekao, u predlogu komisije za proračun nije još bio uzet u obzir sporazum oko EFSI-a. To ćemo napraviti pomoću jednog pisma koji će ispraviti dodatno taj prijedlog. A što se tiče programa Imali smo povećanje u 43,7% obveza vezano za instrument za Europe, ali nismo još vidjeli kakav će biti učinak, kakav će biti taj rez vezan uz EPSI. posto obveza više za instrument za povezivanje Europe vezano za transport naspram proračuna iz 2015. godine i 18,9% više plaćanja. Što se tiče agencija, stav e, prema agencijama je globalni, dakle kada se radi o agencijama ne možemo imati ovaj rez od 5% koji je isti za sve agencije. Primjerice, tu mislim na sve agencije koje imamo. A što se tiče EASE, Europska agencija za sigurnost zrakoplovnog prometa, tu imamo jedan omanji rez od 0,8%, imamo povećanje 0,2%, o, za Europsku agenciju za sigurnost na moru, što se tiče Europske agencije za željeznice, tu imamo također malo povećanje od 0,5%. Kao što sam rekao, imamo gornju granicu u e, odjelu 1a, to je mala gornja granica od 200 milijuna i upravo sada raspravljamo o tom nacrtu proračuna i zatim ćemo vidjeti nakon čitanja vijeća i nakon što mi podnesemo amandmane. Ja sam ovdje prije svega da vas slušam. Da vidim koji su glavni ciljevi ovog odbora i da vidim mm, kakav je stav odbora i vezan za ove smjernice u kojima sam pričao, da vidimo kako možemo izraditi najbolji mogući proračun. Te vam zahvaljujem na ovom prilici. Mm, da, i mi također vama srdečno zahvaljujemo na vašem izlaganju i na tome što ste znati za nastavak naše rasprave. Ali prije nego što sada predam riječ izvjestitelju u ime našeg odbora za proračun, dakle gospodinu Saliniju, želim još jednom srdečno izraziti u skupini 15 studenta iz Pariza sa Sorbone, eh, upravljanje politikom koju je pozvala Karima Deli, eh, srdečna dobrodošlica ovdje u našem odboru. A sada bih predao riječ Masimilijanu Salinju, izvolite. Masimo i Masijano. Dakle, hvala vam lijepo i hvala vam gospodinu Fernandezu, što nam je e, dao ovaj to izlaganje radne metode koja je do sada upotrebljavana, kao što nas je podsjetio na prioritete e, u ovoj vrlo složenoj fazi. dakle, u dovršetku oblikovanja proračuna osobito u područjima koje se, koja se dotiču i nas. Bili smo poprilično zabrinuti, kao što je već bilo poznato, to se pokazalo kroz pregovore, dakle velike nas je brinuo odnos između EFSI-a i instrumenta za povezivanje Europe taj novitet Junkerovog plana, zanimljivo nas kako je povezan sa konkretnim sposobnostima samog instrumenta koji su pokazane u prošlosti i koje podržava investicije koje mi smatramo da su od ključne važnosti. Klasičan primjer za odbor TRAN su ulaganja koje su manje privlačna privatnim ulagačima i za koja nas brine da bi ona zapravo mogla trpjeti štetu u tom novom formatu e, gdje se kroz EFSI financiraju ulaganja. Isto tako imamo taj ogroman efekt pologe koji nudi mogućnost scenarija u kojem bi ulaganja u željezničke e, trase ili unutarnje plovne putove koji su prilično nepopularni, da bi zapravo mogli e, pretrpiti štetu. Prvo glavno pitanje, kao što se ćete je pitanje fleksibilnosti, intervencije u maržama, jasnoće i sigurnosti. dakle, sigurnost je u tome koja, koji dio e, same marže se može ponovno povratiti, jer smanjenje instrumenta za povezivanje Europe ne može imati negativan učinak na same investicije. Dakle, kakve tu e, marže možemo očekivati? i neću vas zapravo gnjaviti s drugim razlozima za brigu što se tiče izrade proračuna. Mogu ih kratko pobrojati. Vi ste spomenuli koliko je važno da imamo pozitivan pristup naspram agencijama i naspram četvrtog željezničkog paketa. I nadamo se da će pojedine agencije zapravo se e, koordinirati sa željezničkom agencijom, tako da bi cijelo područje zapravo moglo biti dobro pokriveno agencijama. Zatim na europsko nebo također, tu su potrebna nužna ulaganja kako bi se zajamčila sigurnost i prava građana. Činjenica što je ključno da moramo prepoznati dodanu vrijednost TNT-a, ne smatramo da će to biti e, samo alat za opće povezivanje, dakle kao sastavni dio europske strukture, već da će biti poticaj za pokretanja e, nacionalnih gospodarstava. Dakle, potrebno nam je snažno povezivanje između ulaganja u transport i razvoja samog kontinenta. E, još bih komentirao što se tiče nadolazećih faza rada Mm, tako primjerice možemo vidjeti kako građani doživljavaju transport. Ako pogledamo postotak građana koji danas žive u gradovima, moramo to razmotriti sa stališta održivosti. Dakle, mi ćemo se baviti različitim područjima, kao što je običajeno, mm, no ono što je sve povezuje je zapravo ta veza između EFSI-a i Horizonta 2020. te EFSI-a i instrumenta za povezivanje Europe. Hvala, sad pozvam na sjene. Kao prvo, Pirinski. Hvala vam. Mm, poštovani izvestitelju, dame i gospodo. Slažio bih se s vašom posljednjom izjavom da proračun što se transporta i mobilnosti tiče je jedan od važnih faktora u oblikovanju cjelokupnog proračuna 2016. tako da je vrlo došlo što imamo priliku s vama podijeliti svoje brige, svoje prioritete. I također važno je napomenuti da mobilnost i transport zapravo imamo povećanje i obveza i sredstava u usporedbi sa 2015. godinom, no siguran sam da ste već spomenuli da unutar pojedinih e, članaka e, postoje i neke e, situacije gdje dolazi do smanjenja i obveza, a tako i plaćanja. I imamo mogućnosti tijekom 2006. gdje ćemo imati manja plaćanja, Uh, usporedbi sa 2015. godinom i naravno to je instrument za povezivanje Europe i tu također uh, ulazi i pitanje uh, sigurnosti transporta. Nije neobičajeno da se na ovaj način raspodijele plaćanje obveze kroz dvije, tri ili više godina, jer postoji jedan faktor, a to je da moramo biti budni, oprezni i ne podcijeniti mogućnost budućeg ponavljanja tredućih, trenutnih zaostataka, dakle nedostataka u sredstvima za plaćanja zbog svojevrsnog gužvanja većeg broja obveza na kraju razdoblja. Što se tiče povezivanja, instrumenta za povezivanje Europe došlo do značajnog povećanja obveza, malog smanjenja plaćanja koje komisija predlaže, no svi smo svjesni da nakon u usvajanja FCA komisija će predložiti amandman nacrta proračuna kako bi se odrazile odrazili ti prijenosi e, iz instrumenta za povezivanje Europe u EFSI. I na taj način EFSI zapravo jasno pokazuje da e, sva odobrena sredstva iz proračuna će dobiti odobrenje Europskog parlamenta kao i vijeće unutar okvira e, godišnjeg proračunskog postupka i to u potpunom skladu sa višegodišnjim financijskom uredbom za 2014. do 2020. I gospodine Fernandez, u tom smislu postavio bih sljedeće pitanje, a to je planirate li u potpunosti upotrebiti mogućnosti unutar proračunskog postupka kako bi se kompenziralo to preseljenje sredstava što je bolje moguće i mislite li da postoje kakve praktične mogućnosti kako bi se tako nešto ostvarilo. A što se tiče agencije eh, željezničke, Također bih istaknuo predložena sredstva za Europsku željezničku agenciju u nacrtu proračuna, a konkretnije još ukazao bih na izjavu komisije proračunsku rezervu. Prošlu srijedu parlament je došao do preliminarnog zaključka o onim tehničkim dosjejima željezničkog paketa, a kroz to agencija dobiva nove odgovornosti i upravljanje agencijom će biti reformirano, a tijekom pregovora postavilo se neka pitanja o tome hoćemo li imati dostatno financiranje za željezničku agenciju nakon što preuzme nove zadatke, osobito u početnoj fazi kada se neće očekivati nijakvih dodatnih naknada i zanima nas kako će se e, odgovarajuća proračunska sredstva e, namaknuti kako je to komisija zamislila barem. Također što se tiče jedne izjave služba komisije o resursima železničke agencije vezano za troškove i naknade e, koja kaže sljedeće. Četvrti železnički paket daje agenciji nove nadležnosti, konkretno za autorizaciju vozila i sigurnosne certifikate koje se izdaju izravno sektoru. Ne može biti isključeno da u početnom tranzicijskom razdoblju troškovi naknade neće još biti e, stavljeni na raspolaganje agenciji dok se sve svejedno treba rekrutirati i osposobiti osoblje. Kako bi se e, izbjegli problemi na željezničkom tržištu, službe komisije pokušat će e, rezervirati nužni proračun kako bi se pokrili troškovi e, potrebnog osoblja. Znači, mislim da je potrebno imati na umu i tu obvezu koju je komisija preuzela. I što se turizma tiče, Znam da nema posebne proračunske stavke, e, linije za to. E, pretpostavljam da se dio može financirati kroz kozme i kroz strukturne investicijski fond. A nacrt proračuna za kozme i SF predviđa smanjenje plaćanja i obveze uz spredbi sa 2015. A u tom smislu osobito bih želio istaknuti postoje velika očekivanja za podršku za pripremne radnje i pilot projekte koji će biti vezani uz turizam, a koji su izneseni kroz naše prijedloge. Zbog toga bih vas potaknuo ime svih naših kolega koji su posvećeni e, turističkim aktivnostima e, da date svoju podršku u tome. Hvala. Hvala lijepo, sada Pavel Celicka. Uh, uh, uh, Hvala vam predsjedatelju. Govorim u ime Dominika Rikea koji mora nažalost otići. Uhvatiti vlak. Žao mu što nije mogao biti s nama, ali prenjeću vam neke od njegovih opaski. I osobno se mogu poistovjetiti sa svim time što on poručuje. Prije svega, dakle, gospodine Fernandez, govorili ste činjenici da ćete e, nas pomno slušati. Mogu reći da će niz, većina naših opaski biti vrlo pozitivna. Potrebno je reći da u vrlo kompliciranom okruženju i sa vrlo e, kratkim vremenskim rasporedom e, u ime Dominika, svoje i našeg kluba mogu reći da ste vrlo dobar posao odradili i da doista zaslužujete zahvalu za to. Uvelike cijenimo što ste u potpunosti prihvatili e, interese našeg odbora i zahvaljujući vašem trudu e, minimizirali ste koliko je to bilo izvedivo moguće u pregovorima e, minimizirati utjecaj na instrument za povezivanje Europe ali i na horizont 2020. Dakle, nesumnjivo to će nas dovesti pred bitke koje ćemo morati voditi tijekom proračunskog postupka 2016. No što se tiče nacrta vašeg izvješća, još jedno bih rekao da smatramo da je dokument vrlo kvalitetan i po našem mišljenju on u potpunosti odražava e, brige parlamenta kao i ovog odbora, kao i kluba zastupnika ALDE. Spomenuli ste vijeće i potrebu da se podmire računi te da se ispune preuzete obveze. Ja osobno u potpunosti to podržavam i mislim da bismo e, trebali ex post razmotriti ono što se događalo i kasnije tijekom godine e, nastaviti boriti se imajući to što se dogodilo na umu. Što se tiče e, naslova 1a, mislim da ćemo pokuš, morati pokušati maksimizirati što je više moguće e, raspoloživu rezervu proračuna, to je doista nužno kako bismo podržali projekte koji su koji donose dodanu europsku vrijednost i tu na umu imam infrastrukturne projekte. Dakle, moramo čekati posljednje e, rezultate što se tiče natječaja otvorenog unutar e, instrumenta za povezivanje Europe. Mislim da smo već dobili e, neke informacije o tome, no vidjet ćemo nakon što na... dobijemo precizne podatke, kako to izgleda i hoće li rezerva biti dostatna. No mislim da iznosi čak i da smo zapravo utrostručili proračun, e, vjerojatno e, bi trebalo još uvijek određenih sredstava za ovo. No, što se tiče agencija, Dominik bi želio naglasiti da se slaže sa činjenicom da bi svaka agencija prema svakoj se trebalo odnositi kao zasebnoj agenciji, što je kolega već rekao, kao izvjestitelj ali dolazi do nekih novih situacija, primjerice e, Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost, ali što se tiče ishoda četvrtog željezničkog paketa, tu bih uključio i Europsku željezničku agenciju e, koja će se baviti certifikacijom opreme, autorizacijom stavljanja vozila u promet, ali e, RTMS sustav je zapravo ono što je ključno i što ćemo se morati najviše usredotočiti. U ime Dominika također bih spomenuo dva, dvije tehnološke inicijative koje su važne, ključne za konkurentnost transportne industrije i usluga, a to je e, da nakon pregovora s efsi Fond za jamstva će upotrebiti 5 milijardi iz programa, čime bi se dva put ove godine utjecalo na Cezar, to je dakle potrebno naglasiti, prije svega kroz e, instrument za Europe, ali nakon toga i kroz Horizont 2020. Dakle, jedinstveno europsko nebo nije nikada bilo toliko potrebno kao danas i to je najblaže rečeno zabrinjavajuće. I što se tiče prelaska na željeznicu, na nju će utjecati smanjenje u horizontu 2020. i tu bih rekao mm, u ime Dominika da je zabrinut što se tiče toga da je prošle godine ovaj zajednički e, projekt e, odobren, ali došlo do kašnjenja u odobrenju sredstava. E, tako da sve o svemu mislim da ovaj nacrt izvješća jasno pokazuje s čime ćemo biti suočeni e, i još jednom lijepo je to ovdje sažeto i ukoliko tražite podršku ovog odbora, e, ne mogu govoriti ime cijelog odbora, ali u ime Alda mogu reći da ćete našu podršku imati kako bismo mogli maksimizirati ono što se može, ali minimizirati utjecaj e, do čega će da kako doći i moramo insistirati na odgovornom ponašanju vijeća. Kao što smo vidjeli, komisija je zapravo u tandemu jednom sa vijećem i morat ćemo se s time boriti, ali vi ćete svakako dobiti našu podršku. Hvala lijepo sada Karima Deli. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine Veselju, bit ću vrlo konkretna. Kao prvo treba razlikovati pripremne radnje i pilot projekte. Mi ekologisti smo vrlo konkretno predložili pripremne radnje vezano uz revitalizaciju noćnih vlakova e, za vrlo mali iznos, nešto manje od milijun eura. Gdje smo danas što se toga tiče? Druga stvar je ta što ovi razni zaključci, prije svega što se tiče našeg odbora naglašavaju da postoje neke neke prioritetne točke. A mene zanima predviđen datum za izbor je 31. kolovoz. Dakle, mene zanima gdje smo tu isto tako što se toga tiče i na posljedku želim vam reći gospodin Vester da nisam dobro shvatila koji su to vremenski rokovi i kakav je to okvir eh, vezano uz načela koje mislite provesti danas u proračunskom postupku jedan dio iz za Europe smo izdvojili kako bi išao prema Jukovom slamu. Dakle, konkretno, zanima me koji će biti zaključci vezano uz projekte koje ćemo predati, to je prvo pitanje, a kao drugo, mislim da ne govorite dovoljno o jednom sektoru o kojem naš odbor se više i više govori, tu se radi o državom turizmu. Dakle, danas u tom sektoru, kakav ćete okvir uspostaviti tu, prije svega kada se radi o onim projektima koje nazivamo projektima iz kosmea. Možemo li dobiti vas konkretne odgovore i jedan vremenski kalendar kako bismo imali dugoročnu viziju? Hvala. Hvala. Sada sam ja, isto tako govornik. Ja imam konkretna pitanja. Kao prvo, jedan je kolega rekao da imamo fragmentirane željezničke sustave i da su rupe upravo tamo gdje imamo granice. Iako smo 20 godina milijarde ulagali u europski željeznič, europsku željezničku mežu, nismo uspjeli shvatiti da, se, da Europa tu sraste. Imate li vi iz odbora za proračune neku viziju kako možemo stvoriti poticaj, kako bi se to ostvarilo, da države članice ne uzmu samo europski novac za svoje nacionalne projekte, već da možemo tu i imati europske projekte koji će donijeti europsku donu vrijednost. Ja sam čuo da postoji samo jedan prekogranični projekt za željeznice pri svim ovim e, raspravama koje smo čuli oko EFSI-a. Moje drugo pitanje vezano je uz odbor za proračune. Malo smo bili iznenađeni ili u svakom slučaju nije nas zabavilo to kakva je bila situacija u odboru za proračune prošle godine. mi smo u našem odboru odlučili da ćemo ostaviti ove okvirne uvjete za financije, da se nećemo toga doticati, ali budući da smo odbor za promet i turizam smo donijeli jednu vrlo skromnu odluku da bi 0,5% proračuna trebalo ići u e, rute Eurovila. A odbor za proračune to jednostavno odbio ja nam razumijem kao proračunsko tijelo da treba pripaziti da imamo dobar okvir, ali mi nismo mijenjali samo okvir. Mi smo stavili određena težišta vezano uz našu stručnost i te politike, a tu onda je odbor za proračun rekao da neće prihvatiti položaj stručni položaj odbora za transport. Mislim da kada bi vi bili u jednom stručnom odboru i kada bi se vama to dogodilo, da biste se vi tako osjećali. Zbog toga me zanima kako je do toga došlo i kako bi se, i hoćete li se u budućnosti za to zalagati da se poštuje stav stručnih odbora ako se ne mijenja sveukupni proračun. I budući da je Wim van den Kamp zapravo bio izvan dvorane, jer je morao zaprimiti očito jedan jako važan poziv, eh, kada je trebao govoriti, sada bih mu predao riječ prije nego što onda ćemo saslušamo vaš odgovor. Gospodine van den Kamp, izvolite. Meneer de voorzitter, u bijna op mijn blote knieën willen danken dat ik alsnog het woord krijg. Hvala, moram vam na koljenima zahvaliti zbog toga što ste mi sada predali riječ. Predsjednik prekida govornika. Ne. Da. Mi smo izmijenili prijateljske riječi i sada onda možemo prijeći na stvar. Ja sam bio izvjesni sa gospodinom Bulmanom prije, a gospodin Fernandez je evo sad za proračun za 2016. godinu. To je predivna prilika za to da provjerimo jesu li oni dogovori koje smo donijeli oko EFSI-a, je li to sve doista trenutno sada funkcionira. I tu ću se nadvesti ono što je rekao gospodin Salini, ali i gospodin Kirinski da da treba sada vidjeti je li se dogovor ispunio. Mi smo doista dali važan doprinos i bilo bi odlično kada bi to mogli povratiti preko granice granica 2016. godinu. Onda ćemo doista uh, izneti hvalospjev gospodinu Fernandesu, to moram sada reći. A kao drugo, što se tiče tehničkog stupa, četvrtog žetog paketa, tu uh, imamo određen napredak, a mislim da će gospodin Salini i drugi se pobrinuti za to da će se to uredno odvijati. A što se tiče obzira za 2020. godinu, tu bismo trebali više ići prema sektoru prometa. da svi žele dobiti novac iz obzira 2020. Znanost, zdravstvo, to je vrlo važno, ali i sektor prometa je izuzetno, izuzetno važan. A mi kao odbor za taj sektor bi se trebali moći i financijski osloniti na e, obzor za 2020. godinu. To sam htio jasno reći. Hvala vam lijepa na vrlo jasnim riječima a sada gospodin Fernandez ima mogućnost odgovoriti na to na ova mnoga pitanja. Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem na svim iznesenim komentarima i postavljenim pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na pitanja koja su slična. Također želim podsjetiti da je proračun Europske unije malen po opsegu, iznosi oko 1% bruto nacionalnog dohotka. Dakle, 1% BND-a, oko 145 milijardi eura. Ako se to spoređuje sa SAD-om, 20%, dakle u SAD-u na proračunu otpada 20% BDP-a. Međutim, taj proračun ima dodanu vrijednost i moramo još jedan put reći da 94% proračuna Europske unije ide na ulaganja, samo 6% otpada na administrativne troškove i troškove za funkcioniranje institucija. I to zapravo govori o dodanoj vrijednosti proračuna Europske unije, a u velikom broju zemalja predstavlja zapravo na njega otpada više od 50% ulaganja. Također se moramo podsjetiti da je parlament jedno od proračunskih tijela, ali nije tijelo koje je zaduženo za izvršenje proračuna, mi smo zakonodavno tijelo, a što se tiče izvršenja proračuna za to je nadležna komisija. Također moramo poštivati pravila. Ja sad sam se uistinu borio kao da sam i sam iz e, ovoga odbora TRAN. Ja sam zajedno sa izvjestiteljima upravo radio na tome da se iskoristi neiskorištena marža, jer vijeće u početku nije htjelo čuti da se o tome govori, tako da ćemo sada u svakom proračunskom postupku imati fond za jamstva. Međutim, postoje neka pravila koja moramo poštivati. Jedno od pravila jest načelo univerzalnosti proračuna. To znači da se ne mogu odrediti postoci za neke projekte, da se ne izdvaju sredstva za neke konkretne stavke ili projekte i mislim da je to nešto što je vama bilo važno, ali to nije e, prošlo u odboru za proračune. Što se tiče EFSI-a, nemoguće je unaprijed reći koje će programe EFSI odobriti. EFSI je zapravo za nas prilika, ali isto tako predstavlja i izazov. Dakle, to vam je kao da kažete, evo mi smo ovdje da bismo financirali projekte koji se ne mogu financirati niti kroz programe, niti preko fondova, niti putem financijskih tržišta. Dakle, mi želimo financirati održive projekte u skladu sa strategijom Europa 2020, ali nema nikakvih tematskih ili geografskih kriterija, što znači da je to zapravo izazov za korisnike ali isto tako i za, za promet, za turizam i za druge sektore. A turizam je e, da kako jedna od mogućnosti kada je riječ o financiranju kao infrastrukturni projekti. A što se tiče kriterija za odabir projekata, prioriteti Trana su uvršteni u izvješće. Ali nitko ne može sada reći unaprijed koji će se projekti financirati, budući da to ovisi o interesima, o isto tako platformama, dakle mogu se zamisliti recimo nekakvi zajednički projekti među državama članicama, ali i sa trećim zemljama i treće zemlje e, mogu e, koristiti taj fond za jamstva. I upravo zato kažem da taj e, fond e, zapravo predstavlja jedan veliki izazov kako za Europu, tako i za tako i za pojedino područje Europi. To je prilika za prekogranične projekte putem platformi, primjerice nekih e, tematskih platformi. Kada je riječ o plaćanjima, kao što znate, postignut je sporazum između tri institucije kojim bi se definirao plan za plaćanja, temeljem kojeg e, će 2016. godine biti najviše milijarda neplaćenih e, nepodmirenih dugovanja odnosno na prethodnu godinu. Dakle, krajem ove godine ćemo imati 20 milijardi nepodmirenih dugova, da prema tome 2 milijarde bi bilo nešto što s čime bismo se još mogli nositi. Mi polazimo od principa da institucije, posebno vijeće, da će poštivati preuzete obveze, pakta sunt servanda. Također smo spomenuli, e, dakle to kada je riječ o, o plaćanjima. Zatim bila su pitanja isto tako i o proračunskom postupku. Ja ću dati sve od sebe kao što sam to učinio tijekom pregovora. Kao što sam rekao na samome početku, borba se nastavlja. To znači da, u svakom, da ćemo u svakom proračunskom postupku nastojati da se ponovno stavi naglasak na cilj a to je da se e, na najveći mogući način minimizira utjecaj na obzor 2020. i e, instrument povezivanje Europe. Da kako moramo ustanoviti koji su prioriteti unutar tog cilja i koji su zapravo o kojim iznosima riječ. Nemoguće sada reći koliko ćemo uzeti iz marže mi smo samo e, jedan dio, jedno od proračunskih, od dva proračunska tijela, drugi je vijeće. E, kada bih ja sam bio u mogućnosti donijeti odluku, ja bih e, mogao preuzeti na sebe odgovornosti i dati vam neke brojke, međutim mi moramo to, tu odluku donijeti zajedno sa vijećem. 2016. godine će marža iznositi oko milijardu eura, možda više, možda e, milijardu i nešto više od milijarde eura. Dakle, to je unutar ukupne ukupnog iznosa koji možemo koristiti, ukupne gornje granice. Mi ćemo nastaviti e, raditi e, kao i do sada i u daljnjim proračunskim postupcima i primit ćemo na znanje vaše zahtjeve kao i vaše sugestije a posebno kad je riječ o postizanju ovog cilja koji je za mene važan i koje ćemo sada dakle, imati u svakom proračunskom postupku. Što se tiče agencija, već sam napomenuo da one nemaju iste nadležnosti, niti iste potrebe. Treba vidjeti, treba ići agenciju po agenciju. Isto tako mislim da bi bilo zanimljivo vidjeti sljedeće. Znamo koliko se može uštedjeti. Dakle, ako se kaže, na primjer, ukinut će se određen broj radnih mjesta. E, isto tako, treba vidjeti koliko će to koštati, koji će biti trošak ako se ukinu ta radna mjesta. Jer ponekad ukidanje radnih mjesta može biti skuplje nego da se to ne učini, jer e, treba vidjeti koje to posljedice znači, koje to posljedice može imati. Ponekad e, šteta može biti vrlo velika i posljedice mogu biti negativne, pa bi to trebalo pokušati izračunati u financijskom smislu. A što se tiče turizma, da kao što znate ne postoji linija, proračunska linija za turizam, to je možda i kontroverzno, ali u ovom proračunu nemamo posebnu liniju za turizam, budući da je, je to tema koja se provlači kroz pilot projekte, kroz sve pilot projekte. Maksimal, maksimalni iznos je 140 milijardi eura za sve pilot projekte, da se odnosi dakle na sve odbore i teme. A što se tiče e, pripravnih aktivnosti, e, iznos je 100 milijuna za pilot, projekt, za pilot projekte 40 milijuna. Dakle, sve skupa 140 milijuna ukupno. Malo prije sam spomenuo da imamo i maržu koja će biti niža nego što je to trenutno slučaj, s obzirom na e, to da se procjenjuje da će, e, da će se i utjecaj EFSI-a odraziti na maržu. U ovoj fazi imamo nacrt proračuna komisije, dakle to je ono o čemu raspravljamo, no nakon toga dakle govorimo o proračunskom postupku, nakon toga će e, nacrt proračuna ide u čitanje, na čitanje u vijeće, nakon čega ćemo mi predložiti amandmane. Ja očekujem od vijeća dosljednost u postupku. Oni su donijeli višegodišnji financijski okvir i to e, jednoglasno i moram priznati da da me povremeno čudi njihovo ponašanje države članice koje su same usvojile višegodišnji financijski okvir prema kojem postoje predviđanja e, za svaku proračunsku godinu, dakle to je prihvaćeno jednoglasno, a onda kada dođe do proračunskog postupka oni su protiv prijedloga. E, I znalo se dogoditi da je velik broj država članica protiv donošenja proračuna Europske unije. E, ima mnogo zemalja koje su uvijek protiv, usprkos činjenici da su usvojili i donijeli višegodišnji financijski okvir. Ja bih rado da vijeće bude dosljedno u provedbi svojih obveza kao i e, izjava koje dajem vijeće daje e, velik broj izjava gdje se spominje zapošljavanje, zapošljavanje mladih, zatim infrastruktura, povezivanje i tako dalje, a onda se za to ne izdvaja dovoljno novca. Dakle, imali smo nacrt proračuna koji je predložila komisija. U srpnju proračun ide u vijeće i nakon toga ćemo imati još jedno čitanje. I ja sam vam već spomenuo koji su rokovi, dakle u rujnu je rok za predlaganje amandmana za proračun u odborima. Jer e, sada ćemo u Strasburu na plenarnoj sjednici glasovati o mandatu za trijalog, ali nije još trenutak za predlaganje amandmana. Dakle, treći Deveti je rok, 23. deveti je rok za osvajanje izvješća u odborima u svrhu donošenja rezolucije u 10. mjesecu. I onda ćemo imati glasovanje o e, amandmanima 12. i 13. 10. glasovanje o rezoluciji na plenarnoj sjednici kako je predviđeno 28. desetog i od 29. desetog do 18.11. će trajati e, postupak mirenja e, u svrhu postizanja dogovora. Hvala vam još jedan put na pozornosti. Mi sada možemo nastaviti s radom i mi ćemo u svakom slučaju nastaviti raditi u skladu sa spomenutim rokovima i radit ćemo na amandmanima kako bismo uzeli obzir vaše prioritete, a i u postupku, u postupku mirenja ćemo također pokušati dobiti ono što su svi ovdje spomenuli, a to je da se vratimo na one linije gdje su bili rezovi, a isto tako i da se vratimo e, na naše prioritete, novac koji nam je potreban da bismo mogli e, ispoštivati e, već dogovoreni višegodišnji financijski okvir koji je, koji je usvojen. U sklopu tog višegodišnjeg financijskog okvira, a vezano uz ciljeve koji su nam svima zajednički, a to, e, to je najvažnije spomenuti e, instrument za povezivanje Europe koji je u svakom slučaju naš prioritet. Da, hvala vam. Hvala mi s naše strane. Nadamo se da će ovaj dobar zajednički e, rad dati rezultata. Dakle, nacrt će biti pred nama 13. i 14 na odboru i glasat ćemo 31.8. Eh, Hvala. Ja, wir kommen nun zum nächsten Punkt auf unserer Tagesordnung, eine Aussprache. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, dakle glavni plan e, rumunjske željezničke mreže. Zadovoljstvo mi je što mogu pozdraviti predstavnika komisije koji će nas izvijestiti o tom pitanju. Također pozvali smo i e, rumunjska tijela vlasti, no ministar je morao zadnji čas otkazati prisustvo Tako da smo komisiju zamolili da uskoči e, i gospođa De Franco iz e, opće uprave regije. Izvolite. Predsjedatelju, poštovani zastupnici, dame i gospodo, drago mi je što sam sa svojim kolegama mogao neke dodatne informacije vam pružiti o glavnom transportnom planu ulozi koje ima u europskim strukturnim fondovima i konkretno pitanje rumunjskog glavnog prometnog plana te e, konkretno željeznice. Tri glavne stvari e, koje su od najvećeg zanimanja za nas ću spomenuti ili razlozi za brigu. Prije svega, kao što sam rekla, glavni plan za promet. Što to je? Koja je ovdje uloga komisije? Nadalje, koja je veza između e, glavnog plana prometa i financiranja kroz europski proračun, konkretno kroz ono što nazivamo Europski strukturni e, investicijski fond? I zatim, koji su odjeci toga glavnog prometnog plana e, na željeznički sektor, konkretno u Rumunjskoj. Postoje dakle nekakve posljedice što se tiče financiranja željezničkih projekata u Rumunjskoj. Dakle, za početak glavni plan za promet. Prije svega, znam da to nije prvi put da se time bavite i također znam da su neki od vas raspravljali eh, sa gospodinom Korinom Krecu i u komisiji nam je vrlo drago što se zapravo odvija ta rasprava i što vi pokazujete zanimanje za nju, jer što više vi zanimanja pokažete važnost glavnog prometnog plana i ulogu komisije, tim zapravo više dajete legitimiteta e, tome da smo mi partner u dijalogu sa e, rumunjskim cijelima vlasti ili drugih država članica. Što se tiče temeljnih načela, sigurno sam da znate da u ovom programskom razdoblju 2014. do 2020. imamo vrlo važnu inovaciju, a to je činjenica da prije nego što počnemo usvajati programe i trošiti europske fondove u području prometa, postoji niz preduvjeta koje države članice moraju zadovoljiti. Ovo je po prvi puta da se to tako odvija, prošli smo jednostavno usvajali programe no sada prije svega moramo uspostaviti da li država članica ispunjava određene preduvjete, kao što mi nazivamo u našem žargonu ex ante e, uvjetovanost. Jedan od tih preduvjeta je postojanje okvira transportne strategije, e, koju nazivamo glavnim prometnim planom, koja obuhvaća sve moguće investicije do 2030. godine za sve oblike prevoza činjenica da je to vrlo važna inovacija pokazuje se kroz to što su je 20 država članica odlučilo ulagati e, u transport kroz europske e, strukturne fondove, a od tih 20 svega 18 svega dvije govornice se ispričava su ispunile preduvjete Švedska i Cipar, a 18, za njih 18 zapravo smo one su same procijenile uz našu pomoć da nisu zadovoljile sve preduvjete. Ili nisu imali glavni prometni plan, ili plan koji su imali nije zadovoljavao standarde koje smo mi tražili. Rekla bih da način na koji se stvari su sročene u uredbi, nešto što je vrlo, vrlo pomno sastavljeno od strane vijeća, i naglašava se da je to nacionalni strateški dokument države članice. Međutim, komisija, e, po time mislim e, nas opću upravu za mobilnost i promet, mi smo se zapravo dali vrlo važnu ulogu u smislu toga da smo pripremili određene smjernice, dakle, za države članice, da znaju što mi smatramo da da su potrebne metode, koje su kriteriji za primjenu i provedbu tog prometnog plana i što je potrebno slijediti, uključujući primjerice javne konzultacije ili jasnoću e, u stavi prioriteta projekata za e, investicije i tako dalje. E, Rumunjska je bila jedna od zemalja koja je prilično rano započela sa time, čak i prije osvajanja uredbe, e, započela dakle raditi na glavnom prometnom planu i mi smo poprilično u tom bili uključeni uz neke međunarodne financijske institucije poput Svjetske banke, Investicijske banke koja je također naš važan partner ovdje i nakon nekoliko faza i savjeta koje smo davali, sada smo u situaciji gdje je Rumunjska prilično uznapredovala sa tim glavnim prometnim planom, e, trenutno u fazi javnih konzultacija i trebao bi biti finaliziran, postati jednom strategijom krajem mjeseca, nakon čega je sljedeći korak usvajanje na političkoj razini e, od strane rumunjske vlade. Dakle, kažem da je to nacionalni dokument, a mi iz komisije interveniramo u smislu pružanja savjeta i savjetovanja o metodologiji koja se slijedila, no jedna je stvar u glavnom planu gdje mi imamo zapravo vrlo važnu ulogu, a ta je kada se radi o identifikaciji popisa glavnih projekata koje je potrebno financirati kroz europske programe. Mi dakle samo program za transport sa popisom glavnih projekata i u njemu e, imamo e, svoju odluku. I kada se radi o identifikaciji prioriteta, tu smo bili vrlo aktivni i razjasnili smo primjerice da za nas postoje dva kriterija koja su doista važna za uspostavljanje takvog popisa s prioritetima, a prvi je da se sudjeluje u TNT mreži, a drugo je gospodarska izvedivost. I to su zapravo bila dva glavna stupa na kojima smo radili i uvjerili smo i ruminske rumunjske vlasti da bi to trebali biti kriteriji za uspostavljanje tog popisa glavnih projekata. Jedna stvar koja znam da je uzrokovala određenu brigu vašemu odboru je e, utjecaj na željeznički transport. U glavnom planu analizirala se, analizirao se rumunjski željeznički sektor i u toj analizi kroz nju je zaključeno da je u Rumunjskoj nužna reforma željezničkog sustava. E, razlog tome je da željezničke trase su prilično duge, sve obuhvatne u Rumunjskoj i vlasti smatraju da nije održivo sve ih održavati, te da će biti nužno donijeti neke strateške odluke. Ponovo, i u tome smo bili u dijalogu oko toga sa rumunjskim vlastima i smatramo da je svakako važno provesti danju stratešku analizu, reformu sektora I uvijek savjetujemo da prije nego što se donese neka odluka o zatvaranju određenih trasa, što su u Rumunjskoj odlučili da će biti potrebno, dakle prije nego što se odluče zatvoriti trase, da je potrebno e, provesti dalje analiza o gospodarskoj izvedivosti e, i procjenama prometa za te trase. Ali nešto što bih također snažno naglasila je da to nema utjecaja na važnost koji ima financiranje željezničkih projekata e, u europskim programima. U smislu da za Rumunjsku konkretno zadržavamo isti udio financiranja za željeznice u usporedbi sa cijelim e, transportnim sektorom kao i u prethodnom razdoblju 2007. do 2013. Dakle, 30% svog financiranja za transport bilo je posvećeno upravo željezničkom sektoru od 2007. do 2013. i istih tih 30 odnosno 38% bit će predviđeno za razdoblje 2014. do 2020. I kada pogledamo kohezijski fond koji je jedan od dva fondo, fonda za koje smo odgovorili, 50% eh, kohezijskih fondova ukupno će zapravo ići na željeznicu, a preostalih 50% na cestovne i druge oblike prevoza, eh, uključujući i unutarnje plovne putove. Dakle, trebali bismo imati na umu da je važan udio kohezijskog fonda posvećen instrumentu za povezivanje Europe. I u Rumunjskoj je danas, ako se ne varam, donesena odluka odluka komisije o tim prioritetnim projektima, mislim da je do sada 800 milijuna u Rumunjskoj upravo odvojeno za željezničke projekte. I ovo sve govorim jer želim ponoviti koliko smo snažno posvećeni pa i u upravi za regionalni razvoj i za mobilnost i promet da postoje odgovarajuće financiranje namijenjeno ovom obliku prijevoza koji je za nas prioritet i ne bismo prihvatili smanjenje financiranja za željeznicu, niti smo ga prihvatili, tako da ćemo e, uvelike e, favorizirati namjenu financija upravo za željeznicu. Koji su sljedeći koraci za Rumunjsku? Usvojit ćemo uskoro program za veliku infrastrukturu koja ima i transportnu komponentu u sebi. Trenutno smo u fazi e, koju nazivamo konsultacijama među službi i očekujemo da ćemo u sljedećih nekoliko dana to i usvojiti. A što se tiče glavnog prometnog plana, on je u napredovaloj fazi očekujemo da će do kraja 2015. svi koraci već biti poduzeti u Rumunjskoj kako bi se e, finalizirala, finalizirala taj plan. Glavni prometni plan, napomenut ću još, nije statični dokument. To je strategija koja se temelji na modelima transporta i po samoj definiciji kreta će se mijenjati sa gospodarskom izvedivošću i sa tim oblicima prevoza. Dakle, dijalog će biti na zaustavljen, neće ovdje biti zaustavljen, već je to jedan strateški dokument koji će i dalje evaluirati i mi ćemo i dalje biti snažno uključeni u to. E, ovdje bih stala. Naravno, na raspolaganju sam za bilo kakva dodatna pitanja. I što se tiče rumunjske i općenitije e, statusa glavnih prometnih planova drugih zemalja. Hvala. Hvala lijepa, gospodin on Nidi ima riječ o ime uh, Thank you Hvala, hvala što ste ovu važnu temu spomenuli. Mislim da ona ne samo da je približila opće obrve za mobilnost i promet i za regionalni razvoj, već je i osnažila stajalište opće obrve za regionalni razvoj u neprekinutoj raspravi sa rumunskim tijelima vlasti kako bi se njihov glavni plan finalizirao. Kao što je već opisano, rezultat je dobar, nije još formaliziran, no vrlo je lijepo bio predstavljen svima nama i nekim važnim dionicima. Par riječi o doprinosu željezničke politici. Mislim da Rumunjska e, je vjerodostojan partner što se tiče željezničke politike. Rumunjska u svom glavnom planu mislim da je u potpunosti bila dosljedna sa kontekstom TNT-a i u potpunosti je odigrala svoju ulogu u formiranju radnog plana za dva prometna koridora koja prolaze kroz ovu zemlju. Također je jasno shvatila prioritete mm, na kojima smo željeli da Rumunjska radi, a kao što je kolegica rekla, rezultati, a vi ćete u Strasburu sljedeći ponedjeljak raspravljati o tome sa povjerenicom Bulc, rezultati projekata koje je Rumunjska predstavila su iznimno pozitivni. Ne samo da Rumunjska koristi 70% E, nacionalne omotnice tijekom prvog poziva za natječaj, već unutar tih 70% veći broj projekata su upravo željeznički. A većina tih željezničkih projekata e, od velike su važnosti, dakle, ti prekogranične, prekogranične trase koje su do sada nedostajale. Drugi aspekt je taj da što se tiče politika, Rumunjska je snažno podržavala četvrti željeznički paket, ne samo tehnički stup, već i politički, dakle njegovoj cjelokupnoj dimenziji i što se tiče upravljanja i što se tiče javnih obveza. A konačno što se tiče e, rekast, još nije transponirana, implementirana rekast direktiva, svega tri države članice su to do sada učinile, no u potpunosti koristi ono što se tu nudi kako bi se poboljšala situacija u željezničkom prometu u ovoj zemlji uz sve veće reforme. Dva primjera toga su prije svega iskorištavanje mogućnosti upravitelja infrastrukture i to da se ne zatvaraju željezničke trase samo kako bi se to učinilo, zbog toga što nedostaje novaca već i da postoji snažna obveza da ukoliko dolazi do zatvaranja pojedinih trasa, da se to učini nakon pomne analize i uzevši u obzir cjelokupnu gospodarsku i prometnu situaciju u sektoru. Drugi primjer da unutar glavnog probatnog plana Rumunjska predviđa temeljito revidirati svoj željeznički sektor i postaviti jednu agenciju koja će se baviti isključivo time unutar rumunjske vlade koja će imati snažne ovlasti kako bi mogla provesti reformu koja će omogućiti jednoj važnoj eh, zemlji sa snažnom željezničkom tradicijom jer Rumunjska ima velik broj željezničkih poduzeća, dakle snažne u željezničkim aktivnostima i u tom kontekstu će preoblikovati svoju mrežu kako bi prilagodila potrebama svojih građana. Hvala. Imamo nekoliko govornika, samo sam htio ukazati na sljedeće. Usuglasili smo se na sastanku kod NATO da ćemo imati ovaj sastanak, onda smo povjerenici dostavili dopis u kojem su dostažene informacije i e, pred malo vremena smo dobili odgovore, ali odgovori nisu zadovoljavajući zato što su rekli da mi nemamo pravo dobiti te dokumente. Mi kao odbor, parlamentarni odbor kao zastupnici ovog parlamenta imamo pravo da u sve dokumente, to naravno može biti povezano sa klauzulom povjerljivosti, ali u tom odgovoru koji smo vam i e, podastili je stajalo da bi trebali ići u rasprave sa rumunskim vlastima. To uopće ne možemo prihvatiti. Dokumenti koje Europska komisija ima, koje je od država članica, treba dostaviti nama, zastupnicima, mi na to imamo pravo, inače bi mogli pokrenuti druge korake, jer vi kažete da mi to ne smijemo, a to su naša prava i mi ih želimo e, moći e, e, iskoristiti. Vi sada imate svi ovaj dopis i to nešto vam je doista vrlo važno. Sada gospodin Manjan Skula. Thank you, um, Hvala gospodine predsjedavajući. Znam da je glavna tema dakle željeznice iz ovog glavnog plana, ali ako mi dopustite imam jedno pitanje vezano uz putokaz ovog glavnog plana. Mislim da je to povezano i s ovime što smo čuli od komisije. Rečeno je, spomenuta su dva kriterija, a to je dakle glavna mreža i drugo e, ekonomska izvedivost. Želim podsjetiti komisiju da će popis koji će biti odobren u sklopu operativnog programa u Rumunskoj za da će uključiti tri projekta. Samo ih je 12 projekata, od njih samo pet je u E, glavnoj osnovnoj mreži, a ostali u sveobuhvatnoj mreži. Dakle, to nije sukladno kriterijima koje smo čuli ovdje. I drugo pitanje, e, ja bih zamolio da se pokuša uskladiti glavni plan Rumunjske sa susjednim zemljama kako ne bismo s jedne strane granice imali na primjer jednu vrstu autoceste ili autocestu, a s druge strane granice da nema ništa do 2030. Komisija kaže da je glavni plan u nadležnosti država članica, no istovremeno odobravaju popis prioritetnih projekata u sklopu velikog e, operativnog programa za infrastrukturne projekte, tako da mislim da postoji ta mogućnost da se ispune e, svi kriteriji koji su odobreni u uredbi TNT od strane parlamenta i vijeća. I mene bi zanimalo e, koja će biti konačna odluka vezana uz glavni plan za ceste, za cestovni, cestovnu infrastrukturu i hoće li se hoće li se ići za time da se ispune kriteriji koji su već najavljeni? Moram posjetiti da ovdje ne raspravljamo o glavnom programu za cestovni promet. Mi smo sazvali ovaj sastanak da bismo raspravili o rumunskoj željezničkoj infrastrukturi, o glavnom planu za željeznice, što smo čuli da treba, da je nam, se namjerava ukinuti 40% cjelokupne rumunske željezničke mreže. Dakle, na to smo se htjeli usredotočiti i e, tako trebamo i nastaviti. Klaudija Tapadel je sljedeća. Mulțumesc, domnul președinte. Um, am... Hvala gospodine predsjedniče. započeću s time što ću zahvaliti našim kolegama iz Europske komisije na svim ovim predsjednim informacijama koje su, nam nam dostavili vezano uz e, rumunski plan i vezano uz suradnju između rumunskih vlasti i Europske komisije. Ja bih htjela posjetiti na nekoliko stvari koje nalazimo u ovoj studiji. Primjeri se na činjenicu da što se tiče karakteristika E, željezničkog prometnog sustava, da imamo 11.000 km duge željezničke pruge, to je osma po redu e, mreža u Europi. Imamo 20% mreže koje je u, u TNT mrežama. I isto tako imali smo 5% smanjenje te mreže do između 2007. i 2012. što je manje od europskog prosjeka 7,5%. Dakle, ta, to smanjenje je manje nego u drugim europskim zemljama, mislim to možete vidjeti na stranici broj 7 ove studije i zbog toga mislim da bi trebali voditi jednu normalnu raspravu, to bi trebala biti jedna opsežna rasprava koja bi trebala uključiti način na koji se smanjuje općenito željezničke mreže na europskoj razini, jer svi želimo imati održiv prijevoz sa jednim glavnim ciljem, a to je smanjenje emisija. I onda bismo tu trebali gledati cijelokupnu željezničku mrežu na Europske unije, a ne samo rumunsku. No budući da se sad nalazimo u ovoj situaciji, želim reći da je ovaj željeznički plan e, Rumunske strateški dokument za željeznički promet u Rumunskoj i tu imamo i glavne ciljeve vezano uz tu mrežu. Imamo i e, financijski temelj e, strane Europske unije koji je prihvaćen. Ciljevi su to da se poviši održivost mreže, da se poviši konkurentnost i kvaliteta usluga za putnike i da se potakne osnivanje drugih e, tvrtaka koji se mogu uključiti u ovaj sektor. Cilj krajnji nije da se odustane od određenih dijelova mreže, već da se usredotočimo na reformu cjelokupne, cjelokupno željezničke mreže Rumunske. Kao što su to i predsjednice komisije rekli, to je iznimno važno kako bismo se osigurali da finanska sredstva koje željeznički sektor e, prikupi s Europske unije da se doista pretvori u pruženje boljih usluga. Imali smo pregovore s Europskom komisijom i tu imamo i ex ante uvjetovanost vezano uz održivost željezničke mreže, međutim bez financijskih sredstava sa Europske unije e, naša mreža ne bi mogla se prilagoditi, ne bi mogla imati povećani prijevoz niti putnika niti robe. Što se tiče smanjenja emisija i prijelaza na održive, održiva pametna sredstva, to je nešto što je, za što je neophodna ovakva reforma, upravo kako bi se razvili svi sektori prometa u uključujući i željeznički sektor koji u 20% iznosu je dio TNT mreža. Zbog toga se moramo suzločiti na taj krajnji cilj kako bi Rumunska dobila poticaj u svojim nastojanjima iz kohezijskih fondova, kako bi mreža bila učinkovitija i kako bi bila više prilagođena um, onime što se nje očekuje, kako bi mobilnost bila održivija. A Moram isto tako reći da imamo dosta obesnabrujuće informacije i za druge države članice, ne samo za Rumunsku, a naša zadaća je da povećamo održivost svih transportnih mreža Europske unije. Te bih također htjela ponoviti ono što sam već ovdje jednom prilikom rekla u našem odboru, da nam je trenutno potrebna strategija za razvoj željezničke infrastrukture, ali ne samo željezničke infrastrukture, već za sve vrste prevoza u državama koje dobivaju sredstva iz kohezijskog fonda, prije svega u državama koje se nalaze na rubnim dijelovima Europske unije, kojima je potrebno više energije kako bi razvili svoj sektor transporta. Hvala, sada je sljedeći govornik Ismail Ertug. Hvala, dragi kolega, dragi prvo bih htio zahvaliti ovim objašnjenjima od strane Europske komisije, želim zahvaliti ovim predstavnicima komisije, iz DJ Muva i iz DJ Regio kao jedan od onih koordinatora koji su od samog početka pratili ovu raspravu, moram reći da, da sam ja novinar, bih sada rekao da je ovo velika lažna uzbuna od strane jednog kluba zastupnika iz našeg Europskog planeta koji su zbog ideoloških razloga pokušali izdvojiti jednu državu članicu i pokušavali su na nju uprti prst. Predstavnice komisije su na e, vrlo dobar način pokazali da se tu radilo o pogrešci, a gospodin Tapandela je to isto tako naglasio, dakle da brojke uopće ne odgovaraju onome što se ovdje tvrdilo. I želim podsjetiti još jednom da iako bi mi bilo draže da je drugačije kao europski političar, da je planiranje prometa i dalje nacionalna kompetencija i e, bismo li mi primjerice se usudili umješati se u nacionalni plan Njemačke savezne republike. Mislim, to ne bismo nikad učinili, a to bih očekivao i onda da vrijedi za sve države članice, pa i za Rumunsku. I mene zanima sada u ovom krugu gdje je ovaj odbor bio kada se je masivno razgradila željeznička mreža e, uh, 1924. u Njemačkoj, tada nismo uopće podigli uzbunu. Zbog toga želim reći da je za mene ova tema sada završena, to je na vrlo impresivan način i prikazano i da u budućnosti nećemo imati na daljne ovakva ideološka nastojanja. Hvala lijepo što se toga tiče bih rekao sljedeće. Jedan klub zastupnika, klub zastupnika zelenih je zatražio da ovome raspravimo. Mi smo dostavili pismo komisiji, htjeli smo dobiti informacije, nismo ih dobili, iako je to naše pravo. Čuli smo da će se ukinuti 40% željezničke mreže. To smo htjeli da nam se potvrdi. Zatim nam je Europska komisija rekla da ona ništa ne zna o tome, da je to isključivo nadležnost Rumunske. S druge strane smo dobili informacije da se o tom ukidanju pregovaralo sa Europskom komisijom. Htjeli smo imati jasnoću što se toga tiče, to je bio naš zahtjev. Na sastavu koordinatora su se svi koordinatori složili s tim zahtjevom, pa i koordinator gospodin Ismail Ertuk iz kluba zastupnika socijaldemokrata. Bilo bi lijepo da smo dobili odgovor na naše pismo tjedan dana prije i prije svega da smo dobili dokumente. Kad jedni kažu da je sve to ispregovarano u Srpskom komisijom, a kad drugi kažu da se tu radi o isključivoj odluci Rumunske i da tu Europska unija nema nadležnost, onda jedan od, od jedna strana laže. A mi kao parlamentarni zastupnici imamo ne samo pravo, već i obvezu istražiti koja je prava istina i zbog toga danas imamo tu raspravu. Radili se o populističkoj raspravi ili ne, to nije bitno. Svatko ima pravo slobodu mišljenja, može se misliti što želi, ali mi želimo činjenice imati, a ja imam neke činjenice kada se radi o ukidanju? Neće li se ukidnuti niti jedna trasa koja je sufinancirana iz europskih sredstava? mislim, kohezijski fondovi nude financiranje u 85% iznosu, a Rumunska je sigurno zaprimila taj iznos. I onda se ne radi o nacionalnoj nadležnosti, već o europskom pitanju. Ako se jedna trasa sufinancira s europskim novcima, onda se ona ne smije ukinuti, onda se na njoj treba prometovati, a ne da se ukine nakon određenog broja godina. I stoga moje prvo pitanje komisiji koje, će se ta koje su se tase ukinule, zašto nam ih ne možete niti navesti, zašto tu pišu samo najveći projekti, a ne svi projekti. Možete li nam e, reći da se nije ukinula niti jedna trasa koja su financirane europskim novcem, jer bi inače se svi žalili, jer mi ne financiramo infrastrukturu kako bi se zatim ta infrastruktura ukinula, već kako bi ona bila u funkciji. To nije nevažno pitanje. Ja moram isto tako reći da ovaj plan, da u brošuru smatram predivnim, dakle taj tu kartu recimo željezničkog plana e, Rumunske, ali između Rumunske i Bugarske na Dunavu je bio prije samo jedan most, iako su to bili socijalističke partnerske države. U Kalafatu je ona izradila za autocestu, za željeznicu i ja mislim i za prijevoz e, sa biciklom, ali za željeznicu tu ne vidim tu informaciju.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 bio projekt kako bi se povezala, povezala kako bi se povezali ženski sustav tih dvaju država ili ne. Tu bih rado dobio informaciju, ja mislim da je to važno. A još jednom što se tiče one stvari s dokumentima, to se ne bismo smjeli dopustiti kao političarima, mi imamo pravo imati uvid u te dokumente. Jesu li ti dokumenti povjerljive prirode, to je nevažno. Ne možete reći da se tu radi samo o maloj razmjeni e, pisama između komisije i te države i da vas se to ne tiče i građani imaju isto mogućnost dobiti u određene dokumente, ali ne toliko kao mi parlamentarni zastupnici, a mi smo taj zahtjev poslali upravo kao parlamentarni zastupnici. Izvolite. Moram se opet javiti za riječ zato što ste me dva puta po se svenuli. Tu to što smo rekli da vam prebacujemo populizam, to se, toga se zeleni neće riješiti tako lako. Zašto ne? Zato što recimo ova važna pitanja koje ste sada spomenuli, da smo mi napravili postupak tako da smo napisali naglasak na ta pitanja, onda bi pokazali da, da nam se radi o sadržaju. Ovako je to od početka bila otvorena populistička igra, e, htjelo se okriviti baš jednu državu, a rekli ste mi da sam ja to podržao. Ja sam od početka to branio, rekao sam da taj postupak nije dobar i da ne bismo trebali tako ga izvršiti. Zatim smo na sastanku koordinatora o tome raspravljali. I taj prijedlog ovakvog postupanja je bio od početka kriv, a ovo što vam predbacimo populizam, mislim to i dalje stoji. Još jednom ipak toga, moram reći da baš točno što stanje tako ne odgovara. Mi smo htjeli dobiti informacije, mi smo se pobrinuli da dobijemo informacije, a baš zato što ih nismo uspjeli dobiti, smo na sastanku koordinatora htjeli dobiti dogovor oko ovog sastanka. Ja sam to pogledao. Dakle, jednoglasno smo donijeli tu odluku. Naknadno je, ste prigovorili, ali ne kada smo mi rekli da želimo dobiti tu informaciju koju smo pismeno zatražili. Tako je bilo činjeničko stanje, a ovo što se tiče populist populističkih e, nastojanja, to mi je jedno, meni to nije važno, mene zanimaju informacije. Ja ne znam niti jedan cestovni projekt koji će se ukinuti u Rumunjskoj i Bugarskoj zato što ga se ne može financirati. Ako železnica će se uvijek to radi, a to je vrlo važno zato što emisije, glavne emisije ne nastaju na željeznicama. E, sada se još javila gospođa Tapandela, zatim će komisija dobiti riječ. Hvala vam. vezano za ovu raspravu. Mislim da je samo da je prirodno da o tome raspravljamo, ali ne bismo se trebali sudočiti na jednu državu. Željeznice su sufinanciranje s europskim novcem i nažalost nam je potreban taj novac kako bismo izgrađivali, nadopunili i održavali željezničke sustave, dakle o tome ne, ne bi trebali da stavljati. Mi naravno tu činjenicu priznajemo. No, tu postoji velika razlika, tu je došlo do ozbiljne pogreške. Naravno nam je potrebno financiranje kako bismo razvili sveukupnu infrastrukturu, bilo da se radi o željezničkom prometu ili o drugim vrstama prometa. Mislim, ne želimo da se, da se ukine financiranje od strane Europske unije. U redu, onda sad Europska komisija ima mogućnost odgovoriti na pitanja, sve to objasniti i e, vrlo nas to sve zanima. Hvala vam, gospodine predsjedniče, da prvo pojasnim nekoliko stvari. Kao prvo, što se tiče željezničkih tasa koje su sufinancirane europskim novcem, ne, neće se ukinuti nikakvo ulaganje koje smo mi Dakle, mogu vas ovdje službeno razuvjeriti da što se tiče mm, ženskih projekta koji su sufinancirani europskim novcem, da će se njih e, dalje zadržati. Dobili smo i potvrdu od rumunske vlasti. Jedan održan postotak BDP godišnje bit će izdvojen za održavanje infrastrukture koja je izgrađena putem europskih novaca. Dakle, što se toga tiče vas mogu u potpunosti umiriti. Zatim postavili ste se tako jedno pitanje vezano s to koja je točno uloga Europske komisije, jeste li uključeni ili niste uključeni u taj e, romanski plan. Pokušat ću još više objasniti. Dakle, taj master plan je strateški nacionalni dokument. Ono što mi radimo u Europskoj komisiji je da e, interveniramo kako bismo vidjeli je li sve sukladno ili nije možda sukladno sa onim preduvjetima. Dakle, imamo određeni set kriterija, imamo određenu metodologiju. Da, dakle, transportni master plan mora biti u potpunosti u skladu s tim. Ne možemo se umješati u nacionalni izbor, ali imamo što što da reći kada se radi o metodologiji i kriterijima koji se primjenjuju. Evo jedan jednostavan primjer. Ako jedna država članica nam predstavi master za promet, o kojoj se nije raspravljalo niti u, se nije raspravljalo niti u jednoj državi članici. Onda bismo mi tu prigovorili jer to ne može biti strategija samo jednog ministra, to može biti strategija cijele vlade ili cijele države, dakle javna rasprava da se uzme u obzir što će proizaći iz te javne rasprave, to je recimo jedan od elemenata na koji sam se već osvrnuo. A isto tako postoje drugi elementi. Mi mislimo da se recimo masa master plan za promet treba temeljiti na e, modelu, dakle ne samo na brojcima, već i na modelu za promet. Ako to tome nije slučaj, onda mi opet možemo prigovoriti. Dakle, to je strateški nacionalni dokument, ali pri njegovoj pripremi on mora se pridržavati određenih standarda. Želim se dotaknuti nekih pitanja do koje vam je jako stalo, dakle to je vezano uz ovaj zahtjev kojeg su uputili povjerenici Bulci i povenici Kretu vezano uz pristup određenim dokumentima. Dopustite mi da prvo kažem što se tiče samih eh, mas planova za promet, da su ti dokumenti javno dostupni. Mi smo vam dali eh, internetsku stranicu koja je mm, tu za Rumunska, ali općenito oni su dostupni, ali vas je zanimalo još i više, vas je zanimala razmjena korespondencije. Povenici su odlučili u pismu sažeti bit onoga u čemu se radilo u toj razvoju korespondencije. Ali onda smo rekli da, uzevši u to, uzevši to, da smo i dalje da i dalje donosimo našu odluku o tom programu. Dakle, to je odluka komisije o programu s kojima se usvajaju popis projekata, dakle, radi se tu samo to tom master planu, smo, dakle, smatrali da bi potpun pristup to razvoju konferencije mogao se negativno osvrnuti na općenito to donošenje odluka. Naravno jednom kada se te odluke usvoje, mislim svatko od nas će eh, izvijestiti naše povjenike o tome što se ovdje reklo i zatim možemo vidjeti što se može učiniti namno za neko vrijeme bi vam mogli dati potpuno razmjenu konferencije. Mi smo vezani potpuno, za potpuno transparentnost pa i prema parlamentarnim zastupnicima jednom kada se ti programi svoje. Neće biti nikakvog problema. Što se tiče drugih pitanja, to su zapravo više bili komentari, stoga ja ne bih e, izrazila svoje mišljenje vezano s to. Mislim da je važno reći da ne smijemo gledati samo na reformu željezničkog prometa u Rumunskoj ili na njihov mase plan, već da gledamo na sve planove u toj regiji, a jedna vrlo važna stvar su tako to da mi potičemo granične susjedne države da vode dijalog, jer naravno ako želimo dovršiti koridore, onda granične države moraju biti u dijalogu. Ali zbog toga su važni i tim planovi, zbog toga je važno njima raspraviti kako se možemo osigurati da će se i koridori dovršiti. A uzgredečeno koridori su i jedan važan stup instrumenta za povezanje Europe. To je tamo zapravo glavni kriterij. Hvala. Hvala. Gospodin Onidi. Hvala lijepa. Još e, samo nekoliko riječi kao što sam već istaknuo u uvodnom dijelu. E, postavljanje pitanja je bilo korisno. Mi ne možemo donijeti glavni plan u ime neke države članice, ali u svakom slučaju imamo mogućnost utjecaja. I zahvaljujući ovom dodatnom naglasku koji ste stavili na temu, uspjeli smo postići da se poboljša kvaliteta glavnog plana. Zahvalni smo rumunjskim vlastima na ozbiljnom pristupu koji su pokazali tijekom čitavog postupka i na rezultatima koji su postignuti. Kao što sam rekao, ovaj glavni plan je u potpunosti usklađen sa TNT-om, barem s naše strane, i to se vidi isto tako i na prvom popisu projekata koji su predani. Popis projekata sada je dostupan od jutros. E, mi smo službeno predali Europskom parlamentu nacrt e, projekata koje namjeravamo financijski poduprijeti imajući u vidu vašu raspravu sa povjerenikom u ponedjeljak sljedeći tjedan. Dakle, i, ta, e, i te su vam informacije već na raspolaganju. Također su nas e, upozorili vezano uz mogućnost zatvaranja 40% željezničke mreže u toj zemlji gdje su željeznice imaju važnu ulogu. Ovaj glavni plan ukazuje na činjenicu da postoji mogućnost da dođe do određenih, zatvaranja određenih pruga, ali još uvijek nije donesena konačna odluka u ovoj fazi. Ukoliko se donese odluka da se zatvore neke linije, to će biti sukladno sa ukupnim zakonodavnim okvirom i obvezom da upravitelj infrastrukture pokaže da nema nikakve e, ekonomske koristi od tih e, drugačijih pravaca. Isto tako, zatvaranja su izravno vezana uz pitanje kako financirati održavanje pruge. Kao što vam je poznato, mi nemamo toliko mnogo instrumenata koje bi mogli pomoći državama članicama u održavanju infrastrukturne mreže, ali imamo neke instrumente koje ćemo zajedno sa glavnom upravom Regio upotrijebiti da bismo pomogli E, pojedine zemlji da e, na najbolji mogući način iskoristi postojeću mrežu i dakle da se ta mreža unapređuje naravno što može biti e, korisno za sve što, što ide u korisnicima mreže. Da, onda je rasprava završena, ali još uvijek nisam dobio odgovor. Dakle, dokument koji smo trebali zaprimiti na sutra, koji je to dokument? Ja znam samo za dopis gdje su navedeni najveći glavni projekti, to je ovaj dokument ali pravi popis nemamo. Mislim, kad je taj dokument stigao danas jutro? Jutros, imajući u vidu vaše pravo nadzora za odluke i imajući u vidu raspravu, odnosno sastanak sa komisijom u ponedjeljokom, ali isto tako i sastanak sefa u petak. Tako da možete dobiti e, uvid u popis projekata koje namjeravamo financirati i da možete izravno e, odgovoriti na, izravno, na pitanje. U redu, onda smo završili s ovom raspravom. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka dnevnog reda broj 6. Dakle, naknadna rasprava vezano s pa German Wingsa, razine gledašta sa vodećim direktorima e, agencije ASE i sa predstavnicima komisije. Gospodin Ki nam se može pridružiti ovdje gore na panelu. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Philipp Cornelius. Srdačno pozdravljam gospodina Filipa Cornelisa, on je voditelj odjela za sigur, sigurnost zrakoplovstva pri, pri glavnoj upravi MUV i Patrika Kija koji je izvršni direktor iz EASET. Ko želi započeti od vas? U redu Patrik Ki? Ne? Onda gospodin Cornelius. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Nakon nesreće zrakoplova 24. ožujka kada je poginulo 140 e, putnika. Želim prije svega reći da mi dalje suosjećamo sa članovima obitelji poginulih putnika, budući da je ovo rijedak, e, ali i tragičan primjer u zrakoplovstvu. Dakle, e, istraga Francuske istražne agencije za zrakoplovnu sigurnost BEA donijela je zaključak e, da je pad zrakoplova 4U9525 e, 24. ožujka izazvan e, namjernim činom kopilota. Međutim, istraga još uvijek nije završena i važno je imati na umu na početku ove rasprave da bismo trebali omogućiti i pričekati da se istraga završi i da sme uzmu u obzir preporuke francuskih istražitelja u završnom izvješću nakon što ga objave. Također pretpostavljam da znate da je već e, francusko pravosuđe najavilo da će sukladno francuskom e, zakonodavstvu biti provedena još jedna istraga osim ove sigurnosne istrage e, kako bi se vidjelo imali nekih osoba, agencija ili tvrtki u Njemačkoj Francuskoj ili negdje drugdje koje bi mogle biti pravno odgovorne. Komisija nije uključena u pravosudnu istragu, ali mi budno pratimo e, danji razvoj događaja, događaja u sklopu sigurnosne istrage e, koja bi nam trebala omogućiti da shvatimo uzroke i e, čimbenike koji dovode do nesreća da bismo na temelju toga izvukli neke zaključke. Radnja kopilota je zapravo ukazala na dvije stvari. Kao prvo pitanje provjere zdravstvenog stanja i drugo pristup pilotskoj kabini. Na temelju prethodnih zaključaka ove istrage, koja je objavljena 6. svibnja, povjerenica Bulc zatražila je od Europske agencije za zrakoplovnu sigurnost da osnuje radnu skupinu koja će biti zadaća da se bavi upravo pitanjem zatvaranja pilotske kabine, dakle postupkom za ulazak i izlazak, te kriterijima i postupcima koji se, primjenjuju za praćenje zdravstvenog stanja pilota i osoblja. Dakle, ovdje su okupljeni medicinski zdravstveni djelatnici i vjerujem da će vam Patrick Kaj nešto više reći o radu te radne skupine koja dalje radi. Dakle, zadaća radne skupine se odvija paralelno i neovisno od istrage Francuske istražne agencije za zrakoplovnu sigurnost. Vezano uz e, već poduzete aktivnosti, želim spomenuti da je 22.3. EASA objavila jedan e, sigurnosni e, jedan, jedan predložak e, koji e, upućuje na to da u slučaju da jedan od pilota napušta pilotsku kabinu, da još jedan član osoblja mora biti prisutan u kabini. Dakle, to je bilo nakon nesreće. Ova preporuka se e, se provodi i mislim da uživa široku potporu javnosti. Radna skupina će revidirati ovu preporuku kao i preporuku o zdravstvenom stanju te e, testiranju e, osobnosti na početku karijere i drugim modalitetima praćenja ponašanja pilota u službi. Dakle, razmjene informacija o zdravstvenim kartonima i medicinskom stanju. E, dakle, pilota su također teme koje razmatra radna skupina. Također će se evaluirati kontrola zlouporaba droga i alkohola i vidjeti da li su i ti protokoli da li odgovaraju svojoj namjeni. Mi očekujemo da će radna skupina završiti s radom u srpnju i izniti preporuke povjerenici Bulc. Povjerenje koje dajemo pilotima e, zahtjeva sustav koji sadrži kontrole kako bismo i dalje mogli imati tu razinu povjerenja. Taj sustav bi trebao pomagati zrakoplovnim tvrtkama i agencijama da se da se otkriju pojedinci koji mogu predstavljati rizik i da se na odgovoran način u okruženje koje e, potiče otvaranje o problemima, e, također e, vodi računa i o zdravlju pilota, a u interesu putnika. I tu je također bitan ljudski faktor, da se važnije kako bi se mogla unaprijediti zrakoplovna sigurnost. Ako nešto pođe krivo za vrijeme leta, piloti su jedini koji mogu korigirati situaciju, te se moramo pobrinuti da oni budu da mogu, da budu dorasli toj zadaći. Na temelju rezultata e, sigurnosne istrage koje je u tijeku i preporuke e, koje će na temelju nje biti predložene, kao i preporuke koje očekujemo od radne skupine EASE, e, komisija je spremna poduzeti potrebne mjere na razini Europske unije i kako bismo se pobrinuli E, da evropski putnici i dalje budu sigurni na e, letovima evropskih zrakoplovnih tvrtki. Hvala. za riječ ima Petrik Ki. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Ja ću dopuniti ovo izlaganje kolege Cornelisisa i daću vam još nekoliko činjenica o tome što smo konkretno poduzeli e, nakon e, ove, ove tragične nesreće i daću vam i nekoliko tehničkih e, detalja o mjerama koje smo do sada poduzeli. Ako mi dopustite da vidim funkcionirali tehnika. Kao što vam je poznato, Dakle, nekoliko činjenica o nesreći zrakoplova German Wings. Riječ je bilo o letu od Barcelone do Düsseldorfa. 144 putnika i šest članova posade bilo je na letu. E, registracija zrakoplova je bila DAIPX, riječ je bilo o Airbusu, a e, nesreća se dogodila u francuskim Alpama oko 100 km sjeverno-zapadno sjeverozapadno od Nice, kao što smo čuli sigurnosnu istragu predvodi BEA, Francuska, e, Francuska istražna agencija za zrakoplovnu sigurnost. E, ovo su već javne informacije, ali želim podsjetiti na slijed događaja koji su doveli do nesreće, a to se temelji na analizi različitih snimki sa, e, iz zrakoplova. Dakle, sve se zbilo u vrlo kratkom vremenskom razdoblju od manje od 9 minuta. Ovdje na ovom slajdu vidite da je prije 9.30 zrakoplov e, došao do razine od 38.000 stopa, bio na toj visini. Zatim vidite brojku 3 na slajdu, e, na, ispričam se, ova crvena linija e, predstavlja putanju zrakoplova. Dakle, zbivanje pod brojem 3 je trenutak u kojem e, kapetan napušta pilotsku kabinu. Nakon manje od 10 sekundi kopilot preuzima kontrolu i bira visinu zrakoplova na minimalnu visinu, e, to je zapravo dakle razina zemlje. E, ovdje možete vidjeti plavom linijom e, kako je odabrana visina zrakoplova, čim je glavni pilot napustio pilotsku kabinu. Također vrijedi spomenuti i broj 5, a to je bilo u trenutku kada je brzina zrakoplova se povećala sa 273 na 208 čvorova i trenutak u kojem e, je zračna kontrola poslala upit pilotskoj kabini, e, dakle koje su im namjere, nije bilo odgovora, zatim broj sedam došlo do jednog zvuka kojim se, koji je značio da je došlo do ulaska u kabinu i nakon toga se brzina povećala sa 308 na 350 čvorova. Nakon toga se čuo, čulo kucanje na vrata kabine i udarci, snažni udarci, to je broj 11 i na kraju prije samog E, spuštanja na minimalnu visinu e, čuo se također i znak za uzbunu e, dakle da je da, da je moguć udarac u zemlju. Dakle, to je slijed tragičnih događaja koji su doveli do nesreće. 24. ožujka potvrđena je nesreća i pokrenuta je istraga u BEI. Kao što je bilo predviđeno zakonodavstvom Europske unije, EASA je imenovana kao tehnički savjetnik e, BEI, dakle Francuskoj istražnoj agenciji za zrakoplovnu sigurnost. Možda se sjećate da je istoga dana e, pronađena snimka iz pilotske kabine. 25. ožujka naši su se stručnjaci pridružili ekipi na terenu kako bi sudjelovali u istražnim radnjama i posebno kako bi e, kako bi pokušali pomoći istražiteljima bilo kakvim e, informacijama koje su dostupne. 26. ožujka Državni odvjetnik iz Marseja najavio je da je nesreća uzrokovana namjernim djelovanjem kopilota koji je dakle e, namjerno e, doveo do rušenja zrakoplova. Sljedećeg dana nakon e, konzultacija sa nacionalnim tijelima, nadležnim tijelima i zrakoplovima objavljena je preporuka zrakoplovima da u svakom trenutku najmanje dvije osobe moraju biti prisutne u pilotskoj kabini na način da imamo e, načelo koje zovemo načelo dva para očiju. Dakle, to je načelo koje je objavljeno u ožiku. Na koji način smo mi uključeni u sam istražni postupak, e, to je također predviđeno e, zakonskim propisima Europske unije. Mi služimo kao savjetnik E, uredu za e, istragu i analizu u Francuskoj. Mi smo BEI pružili informacije o tome što je poduzeto u kontekstu ocjene rizika što se tiče e, što se tiče vrata na pilotskim kabinama te isto tako o medicinskim provjerama članova posade. Na njihov zahtjev smo e, isto tako dali izvješća o standardizaciji. Dakle, to su standardizirani zahtjevi i dali smo im informacije o nacrtu izvješća koji je objavljen 6. svibnja. Mi i dalje surađujemo s BEOM i pomažemo im naročito e, u radu na analizi i tumačenju e, propisa Europske unije, a posebno što se tiče svih e, aspekata koji se tiču e, svih medicinskih aspekata. Kao što je Filip Cornelis spomenuo, mi smo na zahtjev gospođe Bulls, povjerenice za promet, osnovali radnu skupinu koja ima zadaću Eh, analizirati dakle zaključke B iz ovog eh, izvješća koje je objavljeno. Mi imamo određeni broj stručnjaka koji su u sastavu radne skupine, ali isto tako surađujemo i sa drugim stručnjacima koji nam pomažu u radu i koji nam daju svoje eh, mišljenja u pojedinim, o pojedinim poglavljima, pojedinim temama. E, to se odvija e, paralelno sa istražnim aktivnostima B. E, naravno, vremenski rokovi su drugačiji što se tiče B. Svako izvješće, za svako izvješće je potrebno godinu do dvije. Oni vrlo detaljno analiziraju sve pojedine preporuke koje su moguće u smislu drugačije projektiranja zrakoplova ili postupka. Naše e, vremenski e, rokovi su bili drugačiji, kao što je rekao Filip. Mi smo htjeli dati preporuke visoke razine povjerenici i općenito komisiji i to prije ljetne stanke, tako da namjeravamo dovršiti izvješće e, tijekom prije ljetne stanke, najvjerojatnije u srpnju. Ovdje možete vidjeti tko e, sve sudjeluje u radu e, radne skupine. Imamo e, stručnjake koji dolaze iz nacionalnih agencija, zrakoplovne industrije, imamo također i predstavnike udruge pilota, imamo i osobe koje predstavljaju dakle liječnike koji su specijalizirani za zrakoplovnu sigurnost kao i e, zdravstvene djelatnike koji predstavljaju pojedine zrakoplovne tvrtke. Htjeli smo imati dakle i jedne i druge u radnoj skupini. Zatim imamo i nekoga koji predstavlja udrugu, odnosno organizaciju za samu obuku, jer nam se činilo bitno vidjeti koja je e, početna faza obuke u karijeri pilota. Osim toga smo pozvali i nekolicinu stručnjaka da nas izvijeste i da sudjeluju s nama u raspravi o pojedinim e, aspektima, tako da bilo je nekih, e, nekih osoba iz EASE, iz moje agencije, zatim iz eh, isto tako eh, Američke federalne agencije, iz Europske udruge eh, zrakoplovne medicine. Isto tako surađujemo i sa Njemačkom zrakoplovnom agencijom, kao što vam je poznato. Od oni su također e, osnovali svoju vlastitu radnu skupinu i bave se sličnim pitanjima, tako da nam se činilo da bi bilo dobro da imamo e, snažnu suradnju i dobru koordinaciju među e, tim dvijema radnim skupinama. Dakle, čime se mi konkretno bavimo, već je vam je Filip natuknuo o čemu se radi. Dakle, kao prvo nas zanimaju vrata pilotske kabine, prvenstveno E, ta ojačana vrata e, što se počelo koristiti nakon 11. rujna i htjeli smo vidjeti e, koji su sigurnosni zahtjevi za, za taj tip vrata u pilotskoj kabini. Zatim se bavimo i nekim drugim mogućnostima za zaključavanje vrata iznutra, posebno manualnim sustavom zaključavanja vrata Zatim se bavimo također i analizom e, liječničkih kontrola, e, ocjenom pilota, e, psihološkim testiranjem, testiranjem na zlouporabu droge i alkohola. Okvir za sve te provjere, dakle za medicinske provjere, zdravstvene provjere, ali isto tako i za sustav koji će omogućiti e, bolju razmjenu podataka u tom području. Možda je nešto što je najteži dio našeg rada upravo e, radno okruženje pilota i društvena odgovornost koju svi mi imamo u smislu da shvatimo na koji način pilot sebe doživljava u svom radnom okruženju posebno kada postoje neke poteškoće, bile da, su, da je riječ o zdravstvenim problemima, depresiji i tako dalje. Dakle, zanima nas i bavimo se e, pitanjima na koji način e, e, uspostaviti sustav koji bi mogao odgovoriti i na takve probleme. Koja je trenutna situacija? Dobili smo informaciju od efe o spremnosti pilota, e, dakle zdravstvenom e, stanju pilota. Zatim e, razmjenjujemo informacije, već sam spomenuo Njemačko udruženje, zrakoplovno udruženje. Iznimno nam je bitno da s njima posebno razmjenjujemo informacije budući da se bavimo sličnim pitanjima i pretpostavljam da će i zaključci biti vrlo slični. E, zadnji sastanak e, radne skupine predviđen 16. srpnja i onda ćemo zadati sebi rok od dva tjedna za finalizaciju izvješća, što znači da ćemo onda e, do kraja srpnja službeno predati izvješće povjerenici. Nadam se da sam da je ova prezentacija bila dovoljno sveobuhvatna i hvala vam na pozornosti. Hvala vam lijepa na izlaganjima i na ovom elementarnom izvješću. Bili smo jako potreseni zbog ove tragedije i odmah na prvom sastanku nakon tragedije smo održali minutu šutnje kako bismo izrazili našu sučut sa obiteljima i prijateljima žrtava. Već smo isto tako i unaprijed kao odbor dali našu podršku radnoj skupini zato što smo rekli da se o tome mora sve temeljito istražiti, da ne želimo neki slijepi akcionizam kao što smo tome mogli već posvjedočiti drugim prilikama i zbog toga smo zahvalni i da je radna skupina sastavljena vrlo široko, da tu postoje stručnjaci sa raznih razina koji mogu zajedno surađivati kako bi sražili kako je došlo do toga i kako se u budućnosti takve nesreće mogu spriječiti. Zbog toga vam još jednom srdačna hvala i na vašem izlaganju, na tome što ovdje dostavljamo. A sada ću prvo predati riječ koordinatorima, kao prvo gospodin Wim van de Kamp, a ne, u redu tko? Jean Maria Manescu. Thank you, uh, chair. Thank you very much. Hvala vam, hvala na izlaganju. Dakle, vi ćete konačno izvješće dati, a pitanje je kako mislite da se sve vaše preporuke i primjene, kako ih učiniti obveznima, jer pitanje da li će zrakoplovna kompanije slijediti vaše preporuke i kako zapravo planirate njih sve provesti. Hvala vam, iz a i Ja, da. Hvala lijepa. I u ime mog kluba zastupnika na ovim prezentacijama. Naravno i dalje je teško razgovarati o ovoj temi zato što E, to ponovno oživljava e, u nama sve ono što se dogodilo prije tri mjeseci. po mom mišljenju, kao što je to rekao i gospodin predsjednik, ne bismo trebali e, djelovati predisitreno, trebali bismo doista pokušati iz ovih rezultata koje ćete stvoriti vi, ali mnogi drugi izvučeno najbolje. Mi to znamo i to se uvijek u ovakvim prilikama kaže da ne postoji 100% sigurnost, ali možemo pokušati ipak nešto napraviti. Vi ste i spomenuli neke teme, prije, prije svega recimo pilotsku kabinu, kako možemo povećati sigurnost u pilskoj kabini, kako ćemo se obhoditi sa medicinskim provjerama, tu ste spomenuli dakle droge, alkohol, ali i psihološke testove. Ja mislim da su psihološki testovi smisleni, ali ne vjerujem da to može biti e, lijek za sve. Mi znamo da na početku obuke za pilota se izvrši vrlo detaljan medicinski pregled i tu me zanima, a to je pitanje upućeno odmah i komisiji, ne bi li bilo smisleno razmišljati onda i o tome da se redovito prema nekom unaprijed predodređenom zadeziranom postupku izvrše dalje medicinski pregledi. Mislim, još jednom naglašavam da to ne može naravno biti lijek za sve. I onda bih vas isto tako oboje nešto pitao, kako vas tako zapravo komisiju. Ako sam dobro istražio, postoje neki programi podrške već sada za pilote koji surađuju u jednom uskom programu uskoj suradnji sa tijelima, nacionalnim tijelima za sigurnost i sa e, liječnicima koji se bave ovime, da li možemo jedan takav postupak možda uvesti kao obvezujuć na razini cijele Europske unije u obliku nekog zakonodavstva. I moje posljednje pitanje je ponovno upućeno Europskoj komisiji. Mislim da je vrlo dobro to što mno, su mnoge europske zakupovne kompanije odmah na, da nakon te nesreće uveli načelo e, sa, e, dvi, sa načelo četiri oka, dakle dvije osobe u pliskoj kabini, Ono sam saznao da zapravo to pravo već postoji dulje vrijeme u sredemničkim državama. I stoga me zanima, bismo li trebali taj postupak uvesti kao vezujuć e, putem zakonodavstva i kod nas kako bismo E, možda mogli izveći da neki ipak još uvijek načelo dva oka. Hvala, Robert Zile. Uh, Zahvaljujem, hvala na vam se obuhvatnim komentarima i izlaganju. I komentarima, dakle, preliminarnog izvješća. Za nas kao političare možda bi bilo važnije da vidimo kakve će preporuke zapravo te biti, kako će one biti obličene i možda ćete vi kao stručnjaci vidjeti da situacija s ovim sigurnim vratima bi trebala jednu sigurnosnu mjeru također imati e, uključene jer nakon 11.9. E, došlo je do nekih e, drugih potreba što se tiče sigurnosti ali eto stvorile su neke do, nove situacije. Kako možete vjeriti javnosti i političare da vaše nove preporuke neće ponovno uzrokovati neke druge opasne situacije u zrakoplovstvu? Osim toga mislim da u potpunosti možemo podržati vaš rad. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Dubao. Hvala, zahvaljujem i na i našim gostima na ovim objašnjenjima. Ono što je prilično jasno je da da često političa postoji osjećaj da pokušavamo uhvatiti korak sa ovakvim situacijama s kakvima se suočavamo jer sigurnost i to 100% je nešto što je danas vrlo teško zajamčiti. E, drago mi da se sa dva e, pitanja ovdje trenutno bavimo i osposobljavanje pilota i e, medicinske kontrole, kao i sigurnost u pilotskoj kabini i mjere koje se mogu u budućnosti usvojiti. No niste spomenuli, ne znam da li to spada u vaše ovlasti, ali ova incident mnoge obitelji ožalostio i mnoge obitelji su prošle kroz traumu zbog načina na koji su poginuli njihovi neposredni članovi obitelji. I njima je potrebna podrška u nadolazećim mjesecima, čak i godinama, ne samo psihološka, već i pomoć u nekim administrativnim postupcima koje mogu proizaći iz ovakvih nesreća. Dakle, ja znam da niste to spomenuli, nisam siguran da li je u potpunosti to vaša nadležnost, ali moramo u ovom odboru spomenuti i prava e, žrtava, odnosno obitelji njihovih. I znam da li išta učinjeno na tom, po tom pitanju, znate li kakva je situacija sa obiteljima žrtava, da li je njima pružena potpora, da li ih je da li ih se pitalo žele li takvu potporu i e, isto tako e, da li im je rečeno da mogu dobiti zapravo takve oblike podrške. Dakle, zanima me da li je to možda jedna komponenta koja bi trebala biti uključena u mandat ove radne skupine, kroz to bi se zapravo pobrinuli da bi se postavili neki protokoli za poštivanje prava e, obitelji žrtava. Liz Grandes Pascal sljedeći. hvala, zahvaljujem na pružnim informacijama. Čini se jasnim da svi imamo osjećaj da zrakoplovna sigurnost je jedno pitanje gdje se mora eh, donijeti odluke o nesrećama, katastrofama, padovima, sve češće i češće. Nažalost, ova posljednja nesreća bila je upravo posljedica mjera koje su provedene kako bi se izbjegli teroristički e, napadi do kojih je prethodno došlo. I zapravo ovo je nešto što se nije moglo drugačije odigrati upravo zbog tih mjera koje su prethodno donesene. No, moramo imati jedan holističan pristup, to je sve jasnije. U prošlosti je postojala potpuna sloboda a sve češće vidimo da dolazi do događaja terorizma, radikalizma i jednostavno je potrebna veća sigurnost u polju zrakoplovstva. Ja sam bio izvjestitelj za određene mjere, primjerice skenere i došli smo do određenih zaključaka što se tiče zrakoplovnih luka, luka i države naravno u takve sustave ulažu novac. No, one moraju isto tako više nego do sada ulagati u zrakoplovnu sigurnost. Radna skupina ne bi se trebala baviti samo konkretnom danom nesrećom, već sigurnošću općenito govoreći. I to treba uzeti, doživjeti iznimno ozbiljno. Ne kažem da vi to ne činite, no smatram da postoje druge komponente, eh, tehnologija koju je moguće primijeniti, no ovdje je problem trošak, ali trenutno smo jednostavno došli do točke gdje se ti troškovi moraju preuzeti i države članice se moraju uključiti i preuzeti svoj dio odgovornosti, financijski također, i ne kažem da ćemo moći spriječiti sve ovakve događaje, ali mislim da zrakoplovna sigurnost, da je to nešto čemu moramo pristupiti e, holistički, proporcionalno i pokušati spriječiti one događaje koji su predvidljivi. Tako da se nadam da radna skupina neće samo baviti se ovom nesrećom, već će sagledati širu sliku i dati preporuke u tom smjeru. I nadam se da one neće ostati samo na preporukama, nadam se da odnosno smatram da nam je potrebno zakonodavstvo i moramo imati na umu sva naša iskustva i prijeći sa preporuka na demokratsko zakonito e, uvođenje odgovarajućeg zakonodavstva u ovom polju. Hvala. Hvala. Ja sam isto sada na kraju još govornik, dakle ovo načelo četiri oka, o tome smo već opsežno raspravljali i to je točno da to se sad, ali tamo postoje drugačiji preduvjeti, zato što mi imamo više sigurnosnih e, principa, pa smo zbog toga mislili da nam ovo načelo nije potrebno. Ali mene zanima to načelo četiri oka zbog toga što se recimo raspravlja o tome i, ova, i u sljedećem, sljedećoj situaciji. naime, recimo, dakle, ako imamo dva pilota u kabini, da ako se vrata zaključavaju, da se to može napraviti samo ako su oba pilota e, za to, dakle postoji li neka razmišljanja o toj mogućnosti. I zatim isto tako naravno govorili smo i o taj novitosti medicinskih podataka, o mogućnosti da doktori šute o pacijentima, ali naravno da kada postoji neposrednja prijednja, da se onda to vodi u, u pitanje i zbog toga me zanima kako se o tome raspravljalo. Naravno da to nije još kraj tog postupka, to se treba pažljivo provjeriti, ali možda biste mogli odgovoriti na ta, pit, na, na ta naša pitanja. Ne znam ko će sada započeti, evo izvolite. Yes, thank you very much and, and... Hvala, zahvaljujem svima na vrlo konkretnim komentarima. Prije svega da odgovorim gospodinu Marinesku kako preporuke pobrinuti se da ih se primijeni, da ih se provede. To ovisi o samim preporukama. Neke bi s vremenom mogli dovesti do promjena obvezujućih pravila, no to ne mora uvijek biti slučaj. Preporuke mogu biti i nešto što industrija dobrovoljno prihvaća, primjerice ovo pravilo dvije osobe, to je nešto što gotovo sve zrakoplovne kompanije dobrovoljno poštuju. No mi ćemo odabrati odgovarajuće instrumente e, nakon što vidimo koje će biti te preporuke. Gospodin Ertug je spomenuo niz pitanja poput redovitih medicinskih kontrola, podrška kolega i to su neke stvari kojima se radna skupina bavila, no naravno ona još nije donijela svoje zaključke. Što se tiče pitanja dvije osobe u pilotskoj kabini i prakse u SAD-u, to zapravo nije u SAD-u obvezna stvar, već praksa većine zrakoplovnih kompanija kao jedno od mogućih rješenja, no ono nije zapravo vezano uz stvari kakve su se ovdje dogodile, već samo uz funkcioniranje vrata pilotske kabine. Dakle, izvorno to je jedna sigurnosna mjera, a u Europi većina zrakoplovnih kompanija, gotovo sve, e, su se odlučile za tehnološko rješenje, a to je sustav nadzorne kamere gdje se može vidjeti tko je ispred vrata, umjesto da e, je osoba prisutna koja mora otvoriti vrata. Dakle, to se tiče sigurnosti. Gospodin Zile spomenuo je ravnotežu između sigurnosti i zaštite kada govorimo o stvarima poput vrata pilotske kabine, toga smo vrlo svjesni i postoji snažan konsenzus u industriji i što se tiče zakonodavaca u tome da su ojačena vrata pilotske kabine nužan zahtjev koji je poslužio vrlo dobro svrsi u proteklih deset godina. Tako da postoji doista svijest o tome. Gospođa Bilbao je spomenula obitelji. Doista danas u Europi vrlo e, rijetko da dođe do ovako velikih nesreća i svaki puta je za to e, potrebno e, sve više truda da se reagira i pomogne onima koji su pogođeni, ali to primjerno rade države članice, no svejedno postoji suradnja na europskoj razini u jednoj mreži koja se naziva Inkazija, Dakle, to je Europska mreža e, istražnih agencija. I kada govorimo o pitanjima poput e, pomoći žrtvama, zbog toga što su ovakvi događaji toliko rijetki, mi primjerice pokušavamo upotrebiti znanje iz pojedinih nadležnih tijela i međusobnu suradnju, tako da oni koji su ovakav nekakav nesretan događaj proživjeli da pomognu drugim državama članicama da se na takve stvari pripreme. To pokušavamo na europskoj razini učiniti, a uz to postoje određeni zahtjevi, primjerice da žrtve obitelji imaju pravo na informiranost tijekom istrage, istražitelji pokušavaju obitelji obavijestiti prije nego što objavljuju javne izvješća. Gospodin Pascal je e, se sjetio skenera i toga se i ja osobno dobro sjećam i staknuo potrebu holističkog pristupa. Dakle, to je ravnoteža sigurnosti i zaštite i usredotočenost na daljnja poboljšanja e, u tom kontekstu mogu reći da smo u procesu razmatranja temeljne, temeljne uredbe 2016-2008 koja se bavi sigurnošću i pokušavamo je modernizirati, prilagoditi današnjim izazovima i nadamo se da ćemo e, dati jedan prijedlog komisije koji će biti u, u sklopu strategije zrakoplovne krajem godine. I gospodin Kramer je na kraju spomenuo načelo dvije osobe i vezu sa sigurnošću i pitanje e, medicinske tajne e, medicinskih podataka. Dakle, to je još jedna tema koja se pojavila, taj pristup medicinskim podacima. Petrik nešto možda više o tome može reći. Hvala. Zahvaljujem Patrik hvala, hvala vam na tome što ste poštivali rad e, ove skupine i što se nitko nije uplitao u onaj tehnički dio posla, to doista cijenim. E, možda se mogu nadovezati na ono što je Filip objasnio. Prije svega, ovo sve pokazuje i to u skladu sa onim što i većina vaš e, rekla da se sigurnost ne može odvojiti od zaštite i obratno. I to je svakako jedno od područja gdje trebamo napredovati i to tako što ćemo razmotriti sigurnosne zahtjeve za vrata pilotske kabine, a time što smo se time bavili, možda smo stvorili neke e, druge opasnosti i obratno ako e, e, čistog aspekta zaštite sagledavamo pitanje vrata pilotske kabine, sigurno je da ćemo stvoriti neke određene sigurnosne e, opasnosti. I postoji cijeli niz mogućnostima gdje ta šira slika, širi pristup znači da se moramo moći baviti i sigurnošću i zaštitom zajedno. Jer ne želimo djelovati u jednom od ta dva polja i na taj način stvoriti probleme u drugom. Jedna od tema koju ste spomenuli e, je pravilo dvije osoba u pilotskoj kabini. Tu se razmatramo da li bi preporuke trebale biti obvezne imajući na umu da to je da to nešto što nije obvezno u SAD-u, već samo preporučena praksa, kao što je Filip spomenuo. A istodobno znamo da postoje slučajevi u kojima je pilotska kabina toliko malena da je vrlo teško da primjerice stewardesa uđe u kokpit, a da pri tome ne mora sjesti na mjesto jednog od pilota koji je napustio pilokabinu. A ako stewardess ili steward sjedi na pilotskom ili subpilotskom mjestu, tada to može stvoriti određenu sigurnosnu opasnost. Dakle, ovdje se doista bavimo time kako djelovati unutar svih tih operativnih ograničenja, no pokušavajući istodobno maksimizirati sigurnost e, zrakoplova, jer pre preskriptivno zakonodavstvo kad kada nije najbolja stvar za samu sigurnost. Što se tiče medicinskih tajni, gospodine Krameru, pravo ste to doista jedna od, jedna tema kojom se detaljno bavimo. Ne mislim da ćemo ikada moći općim liječnicima nametnuti obvezu da e, dijeli informacije o zdravstvu jednog od svojih pacijenata njegovom poslodavcu, jer ukoliko nema pravila koja bilo koga ko se obrati liječniku e, da te informacije oda, mislim da je to jedan smjer kojim zapravo ne bismo trebali ići, već e, se mi bavimo time da unutar okvira aeromedicinskih pregleda se pobrinemo da dođe do boljeg protoka informacija, ključnih informacija koje se tiču sigurnosti. I tu mislim da svi moramo napredovati, kao što znate, u Europi piloti mogu slobodno dobiti dozvolu u jednoj zemlji, raditi u drugoj, a mi se moramo pobrinuti da na europskoj razini sve relevantne medicinske informacije imamo na jednom mjestu, što danas nije ostvareno u dostatnoj mjeri, tako da se i time bavimo. Što se tiče programa podrške za pilote, mm, gospodin Ertug, to već postoji u određenom broju kompanija. Koliko mi znamo, to dobro funkcionira jer stvara jedno okruženje u kojem piloti ili drugo osoblje e, može dobiti podršku od kolega iz same strukture i na neki način raspodijeliti s njima taj dio tereta opterećenja njihova posla. No sada moramo vidjeti da li je to vezano uz tip organizacije u kojoj se provodi ili možemo generalizirati taj koncept i ukoliko da, hoćemo li to učiniti obveznim, hoćemo li dati snažnu preporuku da se to provede, zatim kako se možemo pobrinuti da je u krajnjoj liniji to zaživjelo, profunkcioniralo. To su osjetljiva pitanja, no gospodin Marednesku je u krajnjoj liniji u pravu pitanje je kako se možemo pobrinuti da preporuke koje dajemo da će učinkovito biti provedene u Europi. Nisam toliko siguran da je e, zakonsko propisivanje jedini način da se to učini. Jedan je to svakako način, ali kad kada kroz zakonodavstvo stvaramo više problema nego što ih riješimo. Kad kada su potrebni drugi oblici mjera, primjerice pouzdavanje na kulturu sigurnosti zaštite, e, što je jedna tema kojima se ovaj odbor bavi i doista mislim da moramo pronaći odgovarajuće alate da bi to profunkcioniralo. A što se tiče komentara gospođe Bilbao, radna skupina neće se baviti e, traumama obitelji žrtava, mi smo sigurnosna agencija koja se bavi sigurnosnim pitanjima. Mogu podijeliti s vama da sam bio prisutan na cijelom nizu e, ceremonija e, komemoracije e, žrtava gdje su bile prisutne obitelji i to je doista jedna prava tragedija, svi u EASI smo duboko žalošćeni tim događajima koje su pogodile žrtve i njihove obitelji. U našem zakonodavnom okviru nemamo sredstava da se time bavimo, jer smo mi isključivo sigurnosna agencija i bavimo se samo sigurnošću, tako da radna skupina se neće baviti tom temom, ali to je svakako jedno područje za koje smatram da je potrebno nastaviti raspravljati o njemu i možda poduzeti neke zajedničke aktivnosti. Mislim da sam sada odgovorio na sva pitanja. Hvala. Hvala vam lijepa na vašim izlaganjima i na raspravi, pa i na odgovaranju pitanja. Situacija je naravno vrlo teška i vidjet ćemo mm, ovo izvješće jedne skupine koje će vam se predočiti u srpnju i zatim ćemo se možda još jednom vidjeti. U svakom slučaju nadamo se da će zaključci iz toga biti izvedeni na taj način da se to neće e, više ponoviti. Još jednom hvala što ste došli hvala vam na izlaganjima. Ja, wir kommen dann zu unserem nächsten Punkt auf der A onda prelazimo na sljedeću točku na našem dnevnom redu. Tu se radi o raspravi o određenim potporama u prometnoj infrastrukturi. Kao što znate, politika o određenim potporama u unije igra veliku ulogu prije primjerice na području luka, ali ne samo tamo. Mi često raspravljamo o različitim razinama različitih vrsta prijevoza, prema kojima se što ponašamo, ali naravno politika o državnim potporama je tu uvijek igra veliku ulogu i zbog toga pozdravljam direktora iz e, glavne uprave za državno natjecanje, gospodina Karla Sukupa. E, želim vam dobrodošlicu u našem odboru, lijepo što ste ovdje, hvala vam lijepa i izvolite predam vam riječ. Hvala vam, hvala vam što ste nas pozvali da kažemo nešto o kontroli državnih potpora i o javnoj prometnoj infrastrukturi. Koliko sam razumio, imam otprilike 10 minuta za uvodnu prezentaciju, imam 10 prozirnica, dakle minutu po prozirnici pokušat ću se toga pridržavati. u glavnoj upravi za državno natjecanje pokušamo biti učinkoviti, vidjet ćemo hoće li nam i sada to i ovdje uspjeti. Što se tiče ishodišta, naravno, kao dio komisije, mi se upotno se priježavamo prioritetima komisije gospodina Žanko Junkera, to su stvaranje radnih mjesta i gospodarski rast, a prometna infrastruktura, infrastruktura općenito je vrlo važan dio toga i stoga to nije nikako iznenađenje da niti pravilo o državnim potporama u ovom sektoru da su dosta dobro zražene za ovaj sektor razliku od drugih sektora. Koja je naša perspektiva što se tiče financiranja infrastrukture od strane država? Postoje tri točke koje bih rado spomenuo. Kao prvo, mi pokušavamo izveći da se državne potpore država za infrastrukture, da oni idu na štetu već postojećoj infrastrukturi ili drugim projektima. Zatim druga točka koja je vrlo važna, tome na to ću se osvrnuti još nekoliko minuta, je da želimo izvući pretjeranu kompenzaciju, dakle da osiguramo da je podrška koja se pruža infrastrukturi ograničena na najmanju potrebnu mjeru kako bi se pokrenulo privatno ulaganje u infrastrukturu. U tom smislu ono što obično provodimo je analiza vezno uz manje financiranja da vidimo dakle što je zapravo potrebno za pokretanje ulaganja, a zatim bismo pokušali ograničiti državnu potporu na tu razinu. Treći element je da pokušavamo osigurati pristup toj infrastrukturi, dakle da se operacije izgradnje infrastrukture koriste e, zato da bi se spriječilo tržno natjecanje i kako bi se na taj način onda narušilo to isto natjecanje. Ukratko, mogu reći da se naša politika sastoji od nekoliko faktora koji su sasvim dio razuma. Kao prvo, naravno, va, treba reći da mnogo financijne infrastrukture uopće ne spada pod kontrolu o državnim potporama. Ta kontrola se pokreće samo kada se infrastruktura uh, namjerava koristiti u ekonomske svrhe, to je sud e, potvrdilo u jednoj presudi vezano uz infrastrukturu za zračne luke u e, Laci Haleu iz 2011. godine ta presuda gdje se jasno reklo da ako se infrastruktura želi koristiti u ekonomske svrhe da je onda i sama izgradnja te infrastrukture već ekonomska aktivnost što znači da i financiranje te infrastrukture onda spada pod e, pravila vezano za potpore to je E, nešto što je sud e, nakon toga još u više drugih presuda još potvrdilo, što znači isto tako, dakle, obrnuto gledano da ako infrastruktura nije e, zamišljena da se koristi u ekonomske svrhe, primjerice obična, običajna mreža javnih cesta koje se stavlja na uživanje svih, da onda ta infrastruktura nije nešto što obuhvaćeno pravilima o potpori u praksi se ta dosta lagana politika komisije održavaju u tome što postoji vrlo malo negativnih odluka koje su donesene u tom sektoru pod pravilima državnim potporama. I mislim da je to potpuno se ograničeno samo na sektor zračnih luka i tu imamo dva slučaja gdje postojeća infrastruktura sa e, dodatnim kapacitetom je napotpunjena izgradnju infrastrukture u, bliž, u obližnjim e, zračnim lukama. Dakle, mi želimo ograničiti da se ulaganje izvrši, ali uz najmanje mogući iznos državnih potpora i tu kada su proračuni dosadaganičeni doprinosimo isto i tome da imamo tu dodatnu vrijednost e, koja proizlazi iz koristi novaca poreznih obveznika. Sada ću to pokušati sustavno prikazati. Prvo pitanje na koje moramo govoriti kada gledamo kontrolu državnih potpora u javnoj u e, prometnoj infrastrukturi je treba li se ta infrastruktura koristiti u ekonomske svrhe, na primjer kada se radi u značnoj luci, o cestarini za autocestu ili u luci. Ako ne, onda se tu ne radi u državnim potporama, to nije pod pravilima i može se ustupiti financiranje. Ako da, onda moramo pogledati jesu li ispunjeni drugi uvjeti za postojanje državnih potpora Neću ući previše detalje, ali u članku 107.1 e, u ugovoru o funkcioniranju Europske unije postoji nekoliko kriterija poput e, uključivanja državnih resursi ili e, učinak na trgovinu unutar Europske unije, što znači da je lokalna infrastruktura E, izgradnja, korištenje infrastrukture koja se nipošto ne održava na trgovinu među državama članicama, da dakle financiranje takve strukture također ne pokrivaju pravila o državnim potporama. Ako je tu dakle odgovor ne, onda se opet nalazimo izvan ove kontrole državnih potpora. Ako je odgovor da, onda postoji jedna dodatna mogućnost koja bi mogla ponudili se mogućnost da komisija ne mora ovo razmatrati. Tu postoje dvije kratice koje bih htio obavijestiti. Dakle, GBR stoji za uredbu o skupnom izuzeću. To je jedna uredba komisije u kojoj se izlažu određeni uvjeti i ako se ti uvjeti za državne potpore ispunjavaju, onda država može ponuditi državnu potporu, a da ne mora obavijestiti unaprijed o tome Europsku komisiju. Druga kratica je SGEI. to je vjerojatno kratica koja je bolje poznata, to su usluga od općeg ekonomskog interesa, tu postoji također odluka komisije o tome za ovaj sektor, dakle opet ako je se u skladu s tom odlukom, onda se ne mora obavijestiti komisija o mjerama potpore E, nego se samo mogu, može, mogu pro, oni provesti u okviru država članica. Ako su ispunjeni uvjeti, onda se državna potpora mora pružiti, a da se ne obrati e, komisiji. Samo ako tujemo ne, onda e, o projektu treba obavijestiti Europskoj komisiji kako bi ona proizvela unaprijed već jednu procjenu. Mi tu radimo E, analizu gdje gledamo koje su potrebe za financiranjem, dakle gdje postoji manjak financijskih sredstava i zatim moramo u roku od dva mjeseca dati našu odluku od kad smo zaprimili u potpunosti obavijest o ovome. Dakle, to su načela koje se tiču svih e, prometnih sektora. Sada ću kratko proći kroz četiri e, prometnih sektora, dakle zračne luke, željeznice, luke, autoceste i i u druge sektore vidimo koje su pravila ovdje. Što se tiče zračnih luka, tu imamo smjernice um, od 2014. godine, dakle relativno nove smjernice gdje se govori o dužnim potporama i o potporama za djelovanje zračnih luka. Te mjere u načelu eh, ne pružaju mogućnost pružanja potpora za zračne luke koje imaju više od 5 milijuna putnika godišnje. Zašto ne? Pa jednostavno zato što se smatra da te zračne luke mogu se same financirati mogu sami pokriti svoje potrebe za financiranjem, a da ne moraju pribjeći um, novcu država ili novcu poreznih obveznika. Dakle, za zračne luke ispod toga mi provjeravamo nekoliko stvari. Kao prvo, jesu li ti projekti korisni, dakle jesu li oni stvarno tu da bi podržali regionalni razvoj ili da bi riješili problem sa kapacitetima ili da bi povećali mobilnost u jednom području gdje je to potrebno Drugi element, a to sam već spomenuo ranije, je da ne treba doći do udvosučenja postojećih infrastruktura, postojećih zračnih luka koje imaju još dodatnih kapaciteta i tu smo imali dva slučajeva koje su doveli do negativnih odluka u protiv nekog godina. Ne bismo smjeli imati zračne luke duhove, e, nekoliko od vas zna naravno za takve priče da se dakle infrastruktura izgledala sa mnoštvo javnih, no, sa velikim iznosom javnih novaca da se zatim nikad nije koristila ili se koristila u vrlo mjeri, to je nešto što želimo izveći u budućnosti. Što se tiče komplementarnosti, naravno tu gledamo koliki je manjak u financiranju, koliko je potrebno da bi se ulaganje stvorilo. Što se tiče pomoći za poslovanje, za male znači ruke će se ta pomoć dalje nuditi zato što oni imaju veće poteškoće da pokriju operativne troškove putem svojih prihoda. Dakle, za velike znači luke sa više od 3 milijuna putnika e, nećemo imati tu pomoć, zato što mi smatramo da oni mogu sami pokriti te e, potrebe za zračne luke sa između 700 i milijuna putnika godine. Imamo prijelazno razdoblje koje će trajati više od 10 godina gdje ćemo im pomoći da se prilagode ovim novim pravilima i da povećaju svoje prihode ili smanjuju rashode. A za manje zračne luke e, tu se operativni troškovi mogu pokriti barem u idućih 5 godina, a komisija će e, revidirati stanje do 2018. godine i zatim će iznijeti pravila za sljedeće godine nakon tog razdoblja. Zatim drugi sektor koji sam htjela spomenuti su luke. To vidite jednu običajnu strukturu, dakle javno tijelo, lučko tijelo, koncesionari koji e, upravljaju samom lukom. Obično ovdje gledamo kako javno tijelo financira lučko tijelo, kako bi se potaknulo ulaganje u luci. Tu opet treba naglasiti da ulaganja u infrastrukturu koju se koristi za javna tijela, primjerice izgleda carinskih tijela, izgleda policijskih, eh, policijskih tijela, da je to sve izvan ovih pravila o državnim potporama, kada se infrastruktura u lukama koristi u ekonomske svrhe, onda mi provodimo uobičajenu procjenu kompatibilnosti kao i na, u drugim sektorima kao prvo gledamo koji su to ciljevi zajedničkog interesa, dakle trebali ulagati u, u tu luku, ako je ta luka sasvim dio transeuropskih prometnih mreža, onda obično da. Zatim gledamo postoji li potreba i koja bi bila razina potpora. Zanimljivo je da za ove luke ne postoje e, maksimalni intenziteti, dakle do određenog postupka e, trošku ulaganja možemo sufinancirati, a kod Luka to ne radimo, mi analiziramo u potpunosti, manjak u financiranju pomažemo dakle, u čak 100% iznosu, dakle i takve, takve načine financiranja se u teoriji mogu, mogu prihvatiti. Zatim što se tiče željeznica, tu je situacija malo drugačija. Tu pravilo glasi taj da financiranje opće infrastrukture, dakle recimo samih pruga ili signalizacije, E, izgradnja i upravljanje e, kojim obično upravlja neko javno tijelo, dakle upravitelj željezničkim sustavom se ne smatra e, državnim potporama i ne podlože ovim pravilima ako postoji monopol, ako postoji legalni monopol i ako ta infrastruktura nije pretjerano financiranja. Što se tiče komercijalne infrastrukture, za to mi provodimo procjenu kompatibilnosti što opet znači da gledamo postoji li neki razlog za postojanje infrastrukture, dakle postoji potreba za infrastrukturom i gledamo zatim koliko novaca nedostaje kako bismo ograničili državnu potporu na najmanji mogući iznos. Ono što je bitno za ovu komercijalnu infrastrukturu je se tako treba dostaviti pristup svim uh, operaterima te mreže. Zatim zadnji sektor koji sam se htio dotaknuti to su autoceste. Dopustim reći da običajne ceste koje su za, slobodnu, za slobodno korištenje, da su one izvan pravila određenim potporama. Dakle, ono što mi gledamo, ono gdje se mi uključujemo su obično autoceste koje, kojima se možemo služiti uz plaćanje sestarenja zato što se ta cestarina smatra i ta se cestarina smatra ekonomskom aktivnošću ono što je važno u ovom sektoru je da izgradnja infrastrukture i, i provođenje i korištenje infrastrukture da se vrši uz e, prethodno provođenje javnog natječaja jer to nam pruža mogućnost da se eliminira u potpunosti pom pružanje pomoći koncesionaru ili da se ono ograniči. Postoje različite mogućnosti pod ugovorom um, kako određena potpora može biti e, sukladna, već sam rekao, rekao dakle javne, za pružanje javnih usluga. Ili recimo projekt se može um, smatrati projektom zajedničkog svog interesa. Tu smo imali jednu odluku primjerice prošle godine. Tu se nam isto radi o tome da se treba ograničiti državna potpora i da se treba smanjiti pretjerna kompenzacija da sažmemo ovih prethodnih devet prozirnica. Prometna infrastruktura je podložna kontroli u državnim potporama ako se misli koristiti u ekonomske svrhe, dakle ako korisnici e, uz plaćanje neke pristobe ili neke naknade mogu koristiti zatim kasnije tu infrastrukturu, mi se usredotočujemo na to da se to smanje na najmanji, e, najmanji mogući iznos, što znači da se često događa da u raspravama sa državama članicama kada se radi o definiciji projekata, u analizi o financijskim potrebama da se još i više ograniči projekt nego što su to predložene članice, ali negativne odluke su izuzetno rijetke. Uzimamo u obzir i nešto što je posebno za pojedini sektor, dakle ne primjenjujemo za bilo kakvi projekt za infrastrukturu uvijek iste uvijek iste kriterije, već e, imamo diferencirani pristup. Isto tako mislim da se može reći da donosimo odluke u razumnom vremenskom okviru, ne mogu baš reći brzo, ali u razumnom vremenskom razdoblju naravno to visi o kvaliteti projekta i o samom projektu kojeg država članica podnese. To sam htio evo sad unaprijed već objasniti, a naravno da se veselim vašim pitanjima. Hvala lijepa na vašem izlaganju. Matko Ferrer ima prvi riječ. Da, hvala vam gospodine predsjedniče. Kao prvo hvala komisiji na ovom prikazu. Mislim da nam je svima to jasno budući da i u instrumentu za povezanje Europe isto tako mi dajemo dozvolu za pružanje um, dodatnih eh, državnih potpora da znamo kada su kada se događa da infrastrukture ne mogu potpuno se preživjeti bez javnih novaca. Mislim, mi imamo financijske modele i u okviru EFSI-a ćemo i dalje vrlo detaljno pratiti što se tu događa. Dakle, kada prepustimo to recimo slobodnim ulagačima sa tržišta, a ne pružamo sami na, naše financijska sredstva, točno vidjeti što će se dogoditi. Danas se naravno tu radi o tome da vidimo je li Europska komisija ono što bi trebalo biti dakle, da kada bude sudac, da, što nije popularno, popularna dužnost, ali dakle da bude ono tijelo koje kontrolira je li sve u skladu s pravilima. Dakle, kada govorimo o kontroli državnih potpora, onda je to tu svakako jako potrebno. Zbog toga nemam nekih velikih pitanja, osim da kažem da postoje slučajevi koje se daju na provjeru Europskom sudu pravde jer postoje kad kad razlika u mišljenjima između država članica Europske komisije. Europska komisija radi na tom području i sa instrumentima za reguliranje koje si sama zadaje i ta transparentnost kako obrađuje određen dosije, ta transparentnost nije potpunosti jasna. Europski parlament ima isto tu samo ograničenu mogućnost sudjelovanja. Države članice također, njih se samo može saslušati kao Europski parlament. Sada sa sudskom praksom Europskog suda pravde se to možda malo mijenja, pa me zanima kako to izgleda. I zatim sam htio postaviti još jedno pitanje, recimo kada se radi o pružanju državnim potporama aviokompanijama. Tu postoji posebna pravila, mislim to se ne tiče samo infrastrukturi, ali je li to isto tako u nadležnosti vašeg odjela ili bismo trebali saslušati za to nekog drugog? Hvala. Sada Ismail Ertug, ne? Onda Karima Deli. Merci, Hvala lijepo. I zahvaljujem eh, Europskoj komisiji na izlaganju. Danas ima velik broj regionalnih zračnih luka koje se prekomjerno financiraju i to nepotrebno kao što se vidi iz istrage revizorskog suda za vrijeme prethodnog saziva komisije. Kako nam možete pružiti jamstva da će ta financijska sredstva dati rezultate? To je moje prvo pitanje. E, čuli smo da se spomenulo da se kontrolira, kontroliraju potpore, međutim zanima me po kojim kriterijima i kako. I kako se može pobrinu, kako se može osigurati da e, to nisu e, te državne potpore koje zapravo idu koje su se oduzima low cost zrakoplovnih kompanija jer danas se Naime, danas se vidi da e, ponekad novac ide zrakoplovnim tvrtkama koje ne poštuju pravila igre. Koje mjere možete poduzeti i namjeravate konkretno poduzeti da to sankcionirate? Hvala. Imam tri pitanja se tiče prometnog sektora i bijele knjige, u jednom od poglavlja se govori o internalizaciji vanjskih troškova. Kao što vam je poznato, kod nas se često govori o toj temi. E, dakle, kada govorimo o internalizaciji vanjskih troškova, da li tu može mogu spadati neke oblici državnih potpora. Primjerice, može se iz e, Mannheima e, putovati po, po Rajni. E, zanima me tko je zadužen za plovnost Rajne? Jesu li to luke koje ne plaćaju porez na dobit ili ne? Zatim što se tiče e, željeznica, u željezničkom paketu imate upravitelje infrastrukture i željezničke tvrtke. Zanima me tko utječe na koga kada je riječ o državnim potporama i tko ima koristi od čega. I treće pitanje, e, ponekad se događa u svakodnevnom životu da da se događaju dakle situacije, dakle pitanje, zanima me zapravo da li vi sami vodite istrage kada je riječ o državnim potporama ili čekate da vam to netko prijavi? Da, hvala, ja imam tri pitanja. I to sam se malo začudio kada pa ste rekli da postoji samo nekoliko malo projekata gdje su državne potpore bile krive. Nedavno smo imali izvješće o regionalnim zračnim lukama i tu u osam država ne postoji niti jedan projekt gdje bi smo mi rekli da je to bilo u redu i stoga me začudilo kada ste rekli samo nekoliko. Recimo Kassel Calden 270 milijuna. I sada se tu ništa ne događa. Zatim Zarbrücken, Zweibrücken, to su gradići koje su 30 km udaljeni jedno od drugih i obje zračne luke su deficitarne, ali jedan grad je u jednoj saveznoj pokrajini, drugi, druga je u drugoj i zbog toga postoje obje zračne luke, ali to nije nažalost ni e, jedini takav slučaj. 17 zračnih luka od preko 30 su u minusu u Njemačkoj i zapravo to nitko nije moglo očekivati da se isplate samo nekoliko značnih luka, lokalnih dakle. I zatim isto tako je li to nedopušteno, nedopuštena potpora, primjerice Dakle, aviokompanije ne plaćaju porez na kerozin, na međunarodnoj razini ne plaćaju porez na dodanu vrijednost, dok e, putnici željeznicom, željeznicom to sve plaćaju. Dakle, nije li to jedno, jedno nedozvoljno subvencioniranje jednog načina prijevoza koji proizvodi visoku emisija, dok dakle, putnici u zakupu to, u željeznici to se moraju, na, na, se moraju platiti. Um, cestarine primjerice, E, često je to prepušteno državama članicama da odlučuju hoće li uvesti cestarinu i za koja vozila. Ne radi li se tu onda isto tako o nedozvoljnim državnim potporama koje imaju veliko, velike sežne posljedice i to u krivom smjeru? Zadnje pitanje je vezano uz zračne luke, ja dolazim iz Berlina i tu postoji ta zračna luka koja je trebala biti dovršena već prije tri godine. No to uopće nije zapravo tema, već sam htio reći da postoji nekoliko zračnih luka koji su u potpunosti privatno izgrađeni. Zračnu luku u Berlinu plaćaju Savezne pokrajine Berlin, Savezna pokrajina Brandenburg i Njemačka savezna država. Dakle, e, aviokompanije zapravo dobiju tu novac kojeg onda koriste za svoje poslovanje. Ja mislim da Tegel nije u minusu, ali druge zračne luke one se moraju same ili same financirati ili imamo recimo jeftine aviokompanije koje sklapaju sumnjive sporazume sa regionalnim zračnim lukama. Recimo kada smo to spomenuli u jednom odboru, onda smo rekli da u Zadbruku dolazi do stotinak letova za osoblje, ali zatim recimo to osoblje nikad nije imalo potrebe za tim letovima pa se to pretvorilo nešto drugo. Mislim da su sve trikovi kako vi to rješavate kada se oni otkriju, moraju li se plaćati kazne ili sankcije da dakle onda zna da se to ne smije raditi. Mi želimo pravedno tržišno natjecanje na posljedku, a ne nepravedno. Hvala lijepa. I sada vam predajem riječ da odgovorite na ova pitanja. Hvala. Zahvaljujem na pitanjima. Ja bih rado na početku dao jednu općenitu izjavu, budući da obuhvaća više pitanja. E, Tržišno natjecanje i posebno državne potpore predstavljaju vrlo snažan instrument e, u rukama komisije. Mi smo neovisan arbitar, kao što je rekao gospodin Ferber, sasvim ispravno. Dakle, to je jedan e, dobar instrument koji moramo koristiti pažljivo i koji ne može riješiti sve probleme. E, dakle, trebamo se oduprijeti napasti da se da se da se zamjene nepotrebni propisi ovim e, instrumentima. Dakle, neke stvari nisu savršene, međutim u većem dijelu je, e, su zakonodavni e, propisi bolji instrument od provedbe ovih propisa tržišnog natjecanja. E, spomenuli ste primjerice e, naknada za kerozen, čini mi se da je to propisano propisima Europske unije. Mogu vas tu onda na trenutak e, prekinuti, dakle to je konvencija iz Čikaga. Konvencija iz Čikaga kaže da kerozin koji se nalazi na uz, koji se nalazi u avionu kada avion sleti da se na to ne plaća porez. Dakle, svaka država članica može, ako želi, uvesti porezi na to. Uh, da, ali mislim da je Europska unija donijela odluku da to ne učini i to je, mm, to je uređeno propisima što znači da se to de facto provodi od strane europskog zakonodavstva, a države članice nemaju manevarskog prostora, prema tome ti izuzeci E, zapravo se ne mogu e, stavljati na teret državi članici. Ne može se smatrati da država članica odgovorna za ispravnu provedbu propisa Europske unije i kada je riječ o tom pitanju postoji i jedna presuda e, suda vezano uz predmet Deutsche Bahn. To je najprije bilo na nacionalnom sudu i nakon toga je e, sud u Luksemburgu dao prethodno mišljenje. Dakle, tu je rečeno točno to. U ovom slučaju nema državne potpore budući da ne može biti odgovorna država članica nego e, je riječ o odgovornosti koja proizlazi iz europskog zakonodavstva. Ako želite riješiti problem morate e, zapravo izmijeniti važeće propise. Pokušat ću sada proći kroz pitanja. Istina je da pravo državnih potpora odnosno ocjena usklađenosti, nešto što se temelji na smjernicama komisije, a to je takozvani soft law, što znači da je e, obvezujuće za samu komisiju, a i također je podložno e, sudskom preispitivanju. Tako da velik dio naše odluk, naših odluka e, osporavaju ili korisnici ili države članice ili nadležna tijela i ponekad e, se od nas traži, zapravo ponekad se i potvrđuju naše odluke, naše rješenja, ali e, mi u potpunosti moramo poštivati tu sudsku kontrolu i kad god nas sud pozove na red mi moramo prilagoditi pravila. Što se tiče zrakoplovstva, smjernice e, koje sam spomenuo također sadrže dakle te ...da pravila za zračne luke, dakle eh, eh, uređuju se odnosi između zrakoplovnih tvrtki i zračnih luka u smislu eh, državnih potpora, dakle to je uređeno smjernicama. mislim da se to isto tako i odnosi na pitanje kako izbjeći da potpore zračnim lukama idu jeftinim zrakoplovnim tvrtkama. dakle, ako postoji e, dogovor između zračne luke i zrakoplovne tvrtke i ako to daje e, ima jedan pozitivan e, rezultat za zračnu luku odnosno da generira veći prihod a ne veće troškove. Dakle, zračna luka mora imati poslovni plan koji to čini održivim, a onda svaki e, pojedini dogovor sa zrakoplovnom tvrtkom, ako se želi privući zrakoplovna tvrtka, mora biti marginalno e, profitabilan da se ne bi smatrao državnom potporom. Osim ovog oblika državne potpore e, kroz zračne luke, postoji i slučaj izravnih državnih potpora država članica zrakoplovnim tvrtkama u poteškoćama, a tu se onda primjenjuju pravila, odnosno smjernice o restrukturiranju i sanaciji, ponekad se donose e, pozitivne odluke ako je riječ o dugoročnoj drživosti zrakoplovne tvrtke, a ponekad je odluka negativna ako nije moguće postići dugoročnu održivost eh, zrakoplovne tvrtke, primjer je Cyprus Air, tu smo donijeli negativnu odluku, jer eh, da smo u tom slučaju odobrili državnu potporu, to bi eh, samo značilo da će za nekoliko godina opet zatražiti pomoć od države jer nije održiva, ne može se sama održati. Da što se tiče mm, regionalnih. E, sud je bio negativan što se toga tiče, bile su tri negativne odluke do sada, ali još je mnogo postupaka u tijeku. Dakle, nakon donošenja smjernica iz 2014. godine mi smo počeli čistiti svoj portfelj, tako da smo dobar dio odluka donijeli u drugoj polovici prošle godine. Imali smo tri negativne odluke. E, je jedna od tih zračnih e, luka. E, takva slična situacija je bila i u Poljskoj, e, Gdinje i Dansk, e, što je također dovelo do negativne odluke kad, u slučaju Gdinja, jer jednostavno nismo vidjeli nikakvog razloga da se da potpora u izgradnji zračne luke u blizini već postojeće zračne luke e, koja ima slobodan kapacitet. Dakle, drugo bi bilo da se radi o tome da su, da nema više kapaciteta, ali ako post, već imamo postojeći kapacitet, onda nema, e, ne vidimo razloga da se, da se da potpora. Naravno, niti federalni e, argumenti u slučaju Njemačke ne vrijede za e, našu ocjenu. A što se tiče internalizacije vanjskih troškova, i za nas je to također bitno. Spomenuli ste odgovornost. Znam da se vodi jedna zanimljiva rasprava i u ovome odboru u okviru e, uredba o lukama i pitanja e, dakle tko je odgovoran za usluge u lukama. Mi smo imali slične rasprave vezano uz pitanja koje su usluge u lukama gospodarske prirode a koje spadaju pod e, javne usluge i pod nadležnost javnih tijela, zato što e, to o tome ovisi kako će se primjenjivati pravila državnim potporama na te usluge. Mi smo poslali upitnik prošle godine svim državama članicama i pitali smo kako oni gledaju na to, na koji način e, oni to podržavaju i mislim da se može reći da nema e, nekakav e, jedinstveni stav e, u državnim članicama. Dakle, ruženje je jedno od takvih pitanja. Dakle, ne postoji jednoglasan stav o tome da je li ruženje komercijalna aktivnost koju treba financirati iz lučkih pristojbi ili pak spada pod javne, javnu uslugu. Isto vrijedi i za željezničku infrastrukturu. Situacija među državama članicama je drugačija. E, kada je riječ o neovisnosti i vertikalno integriranim tvrtkama koje imaju podružnice koje nude e, također neke usluge u željezničkom prometu e, u smislu dakle upravljanja vlakovima i ono što nam dosta pomaže u radu u području željezničkog prometa, ali drugdje je načelo transparentnosti, dakle da se jasno zna e, kako ide tok prihoda i troškova, odakle dolazi novac, e, tako da vidimo postoje neke subvencije troškova i postoje neki problemi koji treba riješiti. Kao što ste sami rekli, postoje praznine, mi smo toga svjesni, mi nastojimo te praznine popuniti, što je težak zadatak, e, nedostatak transparentnosti ne pomaže u tome. Isto tako radimo na, e, pratimo informacije u, javnoj, u javnom prostoru, dakle pratimo pritužbe. E, dakle, države članice bi trebale prijaviti slučajeve državne potpore, ali naravno postoje i sive zone e, i države članice nisu toliko spremne e, da prijave slučajeve državnih potpora, tako da se oslanjamo na informacije u jav, koje procure u javnost od medija, od e, različitih e, pritužbi, udruga, nevladinih udruga i tako dalje. Uvijek kada dobijemo informacije mi njih e, mi se njima mi njih analiziramo i u slučaju da postoji razlog provodimo i detaljnu istragu. Što se tiče Berlina, nisam, e, nisam toliko upoznat sa situacijom, ali mislim da je tu infrastrukturu financirala država, a možda je sada u privatnim rukama, e, možda sada je upravitelj iz privatnog sektora, ali mislim da veći dio postojeće infrastrukture u zračnim lukama u Europi u određenom trenutku e, dobio financijsku pomoć iz e, državnog proračuna. Tako kada smo revidirali pravila, mi smo se odlučili za jedno prijelazno razdoblje za postupnu prilagodbu e, kako bi zračne luke mogle ostati, postati e, samostalno održive. I imamo, razlikujemo velike zračne luke koji su, dakle, koje provode komercijalne aktivnosti moraju moći sami preživjeti i manjih zračnih luka koje vjerojatno teže pokrivaju neke troškove, posebno troškove ulaganja i koje vrlo često služe i nekim ciljevima regionalnog razvoja u usporedbi sa velikim međunarodnim zračnim lukama u Europi. Hvala. Hvala vam lijepa na izlaganju i na tome što se dovoljili na pitanja. Prije nego što sada pređemo na sljedeću točku dnevnog reda, tu se radi o izvješćivanju. A u redu, onda ja još imam nešto izvoli. Mogu li vas kratko ponovno nešto upitati vezano za luke? tu imamo različite financijske modele. Imamo financijske modele gdje upravite značne luke, uzima kredite za koje su države članice vjerovnici, imamo značne luke koje se privatno financiraju, imamo značne luke gdje država besplatno ustupa infrastrukturu na korištenje. Ja vam mogu dati primjere za svako tih modela. tu su onda različiti uvjeti za državno natjecanje, zato što modeli 1 i 2 tu se treba zaraditi za trošak vezano uz izgradnju infrastrukture, a model broj 3 to ne mora. Dakle, mi svi, na primjer, sletimo na zračnu luku koju financira države i tamo se troškovi ne um, ispunjavaju od upravitelja. Recimo, u Belgiji se tako radi. Da, evo, moje pitanje ide upravo u tom smjeru, to je već jedna razlika u Berlinu, ne kod zračne luke Tegel, nego kod novog, nove zračne luke BVR Schönefeld, je situacija takva da smo pri planu ugradili i odredbe o zaštiti od buke, a Berlin, Brandenburg i Njemačka savezna republika su htjeli uštediti na troškovima i nisu tako razgradili zaštitne mjere protiv buke kao što je to bilo potrebno. Zatim su građani i dakle išli pred sud, oni su pobjedili i sada treba još nadograditi te, te zaštitne mjere. Sada se kaže a, da te zaštitne mjere protiv buke su sada povezane s većim troškom i sada traže državne potpore za tu izgradnju. I sada ako se troškovi dakle poduplaju, ako to nisu 2 milijarde već 4 milijarde i e, ako se troškovi prenesu na upravitelje zračne luka, onda će još i troškovi biti viši. Postoji ta luka posjeduje za tu zlatnu ruku mogućnost dobiti državne potpore, je li to pravedno, je li to moguće? Continue in English. Ja ipak ću nastaviti na engleskom, premda mi se čini da ovdje prevladavaju njemci u raspravi. Ja sam spomenuo zračnu luku u Minhenu koji se financira iz privatnih sredstava, ali se zatim Malpenza u Milanu koji se plaća iz privatnih sredstava i Zaventem koji je u potpunosti e, financiran iz državnog proračuna. E, dakle, to su tri modela koje imamo u Europi. E, nemam nikakvih predrasuda prema Njemačkoj, samo da to istaknem. Prvo bih htio reći da je jamstva za zajmove, dakle državna jamstva također se smatra državnim potporama, dakle to spada pod državne potpore, bilo da je riječ o jamstvu e, za e, bankovni zajam ili o e, nekakvom javnom zajmu, to sve spada pod državne potpore. Htio sam samo objasniti da od sredine prošle godine, od novih smjernica, od kad su stupile na snagu nove smjernice o zrakoplovstvu, financiranje zračne luke od više od 5 milijuna putnika u načelu nije sukladno našim pravilima, međutim takva ulaganja e, se, dakle, trebaju za takva ulaganja takva ulaganja mogu poduzeti same zračne luke, postoje neki mogući izuzeci, ali trenutno se to ne primjenjuje. E, kako to da smo nametnuli ovo pravilo? Upravo zato što smo svjesni toga da postoje različiti modeli i ne želimo da bude diskriminacije. Vi ste u potpunosti u pravu ako neka zračna luka mora sama ulagati, a druga se e, oslanja na državni proračun, onda je to narušavanje tržišnog natjecanja, zato mi to pokušavamo ograničiti što je više moguće. Ali moramo prihvatiti i činjenicu, posebno kada se radi o manjim zračnim lukama, da je neophodno ponekad čak i u javnom interesu da se e, da se da se da podrška. Ali slažem se s vama kada govorimo o velikim zračnim lukama da ne bi se smjelo dopustiti e, dakle financijska pomoć u smislu ulaganja. A što se tiče berlinske zračne luke, ne bih htio sada spekulirati jednu predmetu koji se mogao pojaviti, ne mogu sada prejudicirati, ali e, mislim da trebamo, e, bila je već odluka komisije o E, tome ranije, e, tako da ako budu potrebne dodatne mjere, ja sam e, siguran da će Njemačka s nama to raspraviti kako bi to bilo sve u potpunosti u skladu sa pravilama državnim potporama. Naravno da će oni na to odgovoriti, ali vi ste već sada rekli od 5 milijuna putnika više nema državnih potpora, upravo zbog toga se postavlja to pitanje, no nije isključeno da će se dati onda te državne potpore. To sada zaključujem iz ovoga što ste vi rekli. To je sve onda pravedno i u skladu sa tržišnim natjecanjem i sa onima koji se privodno financiraju kao što je Markus Ferbe to rekao. cannot... E, ne mogu, ne mogu prejudicirati ishod, e, svaka odluka o državnim potporama je odluka kolege. Dakle, e, ja ne mogu sada prejudicirati što će na kraju odlučiti kolegi povjerenika. Ali e, da, ovo što ste sami rekli vjerojatno će biti zeznuto. Hvala, to je bilo jasno, sada svi znamo kako stvari stoje. Hvala. Prije nego što sada pređemo na sljedeću točku dnevnog reda koja je zatvorena za javnost, želim najaviti da će doći do promjene u tajništvu našeg odbora. Elvira Ramirez nas najme napušta. Ona odlazi u odbor Agri. Elvira Ramirez je surađivala na vrlo važnim dosijejima primjerice na pa-, paketu željeznicama koje ćemo sada evo za koje predstaviti i na komedologiji, na tahografima i na mnogim drugim dosijejima Ona je bila dobra suradnica, mi joj želimo srdečno zahvaliti na tome i iskreno rečeno moram reći da mnogi žale što vi odlazite. Mislim, mi Nažalost, e, ćemo zbog toga doživjeti određeni gubitak, iako nam je drago za odbor Agri. Hvala vam, tužni smo, ali ipak želimo vam sve najbolje i želimo vam dobru, dobar nastavak rada u odboru za poljoprivredu. A nova osoba u tajništvu je Veronimo Blasko, gdje se on nalazi. Aha, trenutno nije ovdje, on je bio zamjenik gradonačelnika Saragoze dolazi iz Španjolske i njemu naravno želimo sve najbolje, isto tako mnogo sreće kako bi mogao ispuniti ovo vrlo važno mjesto. Evo, on je tu, mi možemo zapljeskati, ali evo još jednom Elvira Ramirez, hvala vam lijepa. A sada prelazimo na uzretnim informacijama od lozima i to je zatvoreno za javnost.